Okay, everybody, if you could take your... Dobro, molim vas da sjednete. Mm, žao mi, ali morate čuti priopćenja predsjednice. Sad sam vas dovoljno uhvatila. Prvo, što se tiče odgode ekonomskog eh, dijaloga i razmjene mišljenja sa ministrom eh, financija, gospodinom uh, Moskovićem. Jučer smo trebali održati taj sastanak koji je već odgođen s s gospodinom Moskovićem, no u podne, u petak, je francusko ministarstvo obavijestilo tajništvo da ministar neće moći sudjelovati na sastanku zbog mogućeg vanrednog sastanka Ekofina ovog, ovaj tjedan. No, moram reći da smo i očekivali da se to neće dogoditi. Ovo je četvrti put e, u neko, posljednjih nekoliko mjeseci da je francusko ministarstvo odgodilo taj dijalog. E, razmislili smo o još jedinoj preostaloj opciji u ovom sazivu, to je 24. i 25. ožujka e, sa francuskim ministrom, no obavješteni smo da im ni ti datumi ne odgovaraju. Moguće je možda u travnju pokušat ćemo, mm, nastojat ćemo i dalje to organizirati, no moram reći da sam strašno razočarana time i čini mi se da sudjelovanje na ovom sastanku se zapravo smatra fleksibilnim događajem koji se može u nedogled odgađati. Nazvao me ministar, ispričao se, poslao je i pismo koje sam poslala koordinatorima. Vidim da neki od vas eh, kimaju glavom. Tako da, eto, svako od nas ima svoje mišljenje o tome, no moram reći da nismo to očekivali kada smo eh, definirali i zapravo uspostavili ekonomski dijalog. Gospodine Langen, je li riječ o eh, poslovniku? Da, ja predlažem da ga više ne pozivamo u ovom sazivu parlamenta. Ako, dakle, pet puta već otkaže sastanak, onda to nije zavrijedio. Well. Well, um, bilo je ministara koji su došli, koji su uh, objasnili uh, svoje okolnosti u svojim zemljama. Španjolski ministar je već dva puta bio u našem odboru i naravno i svi ga i poštujemo. Moguće je da ćemo otkazati sastanak Ekon 24. i 25. ožujka koji je u kalendaru, no trenutačno nemamo plan rada zato što između ostalog imamo dvije, dva izaslanstva koja su na putu, i jedan dio tog tjedna je i um, Tirkizni tjedan, tako da znači da vjerojatno taj sastanak se neće održati. Ažurirani, dakle, o uh, trijalegu SRM-a, dakle to smo održali 12. ožujka u uh, Strasburu, nakon 11. ožujka kad je održan Ekofin i sudjelovao je grčki ministar i predsjednici Euroskupine. Rasprava se skoncentrirala na povratne informacije iz vijeća, uključujući Maroni instituciju, zatim e, okidače za pokretanje ovih postupaka, zaključce te pitanja za međuvladine pregovore. Isto tako raspravljalo se o odštetama za države te o državnim potporama. Politič, o političkim temama će se još dodatno raspravljati na političkom dijalogu e, koji je predviđen 19.3. u prisustvu e, dvaju ministara. To je dakle trijalog e, na kojem ćemo i, i mi vjerojatno sudjelovati. O PRIPS, to su strukturirani investicijski proizvodi, održan je treći trijalog 11.3. E, područje primjene, plan dokumenta i moguće uključivanje e, aspekata zaštite okoliša, socijalnih aspekata, o tome se razgovaralo, te o distribuciji, složenosti, te nadzornim ovlastima za nadležna tijela. Postignuti sporazum o posljednjem pitanju. Rasprave će se e, nastaviti u sljedećem trijalogu koji je predviđen za 23. Tako da nadam se da će SRM trijalog završiti do tada, jer u protivnom ću ja biti u poteškoćama. Direktiva o računima za plaćanja, četvrti trijalog je održan 13. ožujka i tu se raspravljalo svim otvorenim pitanja, uključujući otvaranje prekograničnih računa, te uvjeti za pristup i pružanje e, osnovnog tekućeg računa. To je još uvijek otvoreno. Peti trijalog će se održati 23. Cilj je postići sporazum na tom trijalogu. Tako da vidite da će nam to biti vrlo e, naporan tjedan. Imamo tu i e, dakle naknade za odštete Dobro, sada moram se savjetovati s odborom o e, uktisima. Došlo je do e, kompromisa i prema članku 70 sporazum je postignut 25. Ož, veljače, odbor je informiran 3.3. Od tada su unesene manje promjene u tekst nakon dodatnih razmjena i tekst je poslan svim zastupnicima i trebao bi biti e, usvojen sutra. Mislim da bi nam vijeće e, pismom potvrditi dakle, je li usvojilo dogovoreni tekst. Iako je normalna praksa da se konzultira odbor tek nakon primitka pisma, s obzirom na organizaciju sastanaka mislili smo da je učinkovitije to organizirati na ovaj način kako ne bismo imali dodatnih prepreka, prepreki. Sven, e, izvjestitelj, želiš li nešto reći? Dobro, ne. A da vidim e, gospodin Jensen u ime liberala, gospođa Jensen u ime liberala. Samo jedan komentar na postupak. Savjetovala sam se s našim klubom i možemo podržati tekst ovakav kakav je predstavljen i imat ćemo većinu u našem klubu. Spomenuli ste čitav iz trijaloga u kojima sudjelujemo jako puno sporazuma u prvom čitanju i s ovim dosijom smo vidjeli da na ovaj način nije da nam je život lakši. Mislim da bi se sljedeći parlament, e, ja neću biti dio tog parlamenta, ali da bi se taj sljedeći parlament trebao koncentrirati na drugačije procedure koje će pomoći transparentnosti. Ovo nije nipošto kriticizam gospodina Gigolda koji je bio iskren kao i uvijek i jako dobar e, izvjestitelj. Možda je bilo malo teže dakle, promjena Isto tako stvari je dodatno otežala promjena predsjedništva, budući da radimo na jako puno zakonodavnih tekstova, no u određenim stvarima parlament mora doista razmisliti o razvoju novih postupaka. To je jedini komentar koji sam imala. Mi uvijek želimo biti brži, no to e, ne znači nužno da će stvari doista i ići brže. Sve? Da, Hvala Ana na tvojim ljubaznim riječima i samo da vrlo jasno kažem u čemu je bio problem. Što je bilo teško? Nakon dugačkih rasprava postigli smo sporazum sa grčkim predsjedništvom i onda nekoliko dana kasnije grčko predsjedništvo nam je reklo o, oprostite, ovdje imamo 11 zemalja članica koje e, žele da se sankcije za prestupnike smanje i da se e, pravila koje smo definirali malo lakše zaobiđu od strane trećih strana i neću vam sada ići u detalje, poštedit ću vas toga. I baš kao što je Jana rekla, to nije jednostavno. Ja sam pokušao sve da obranim maksimum koji smo postigli u prvom sporazumu i došli smo, ja mislim, jako daleko. I svi klubovi koji su sudjelovali u konstruktivnom duhu i na kraju smo radili doista svi zajedno na tome no moram reći da ovi postupci trijaloga izazivaju sve više i više kritika. I to mogu shvatiti u potpunosti, pogotovo nakon ovog iskustva. I to posebice kad vidite da zemlje članice očito brane slabije sankcije za prijestupnike nakon svega što se dogodilo. To smo vidjeli u slučaju Mifida i evo sada u slučaju Ucica. I doista pitam se koja je pozadina, što stoji iza svega ovoga. No mi smo doista učinili sve što smo mogli, branili smo liniju e, i u Mifidu, no nismo uspjeli to e, dodatno ojačati, iako je naš prvo, naša prvotna želja bila drugačija. Tako da, eto, nadam se da sam vam sada malo bolje objasnio e, što nam se, kroz što smo prolazili u ovoj priči. Da, to je proces s kojim smo se susreli već nekoliko puta ranije u ovom sazivu, bili smo vrlo strogi s na tu temu. Naravno, oni vide e, potencijal da sada sve ublaže, budući da se približavamo kraju mandata. Što se tiče trijaloga i rada odbora, postoji čitav niz koje moramo učiniti, zatim sada dolazi i rad na razini broj dva. i nadam se i molim se da nećemo e, imati isto u sljedećem sazivu. Zato što to stvarno znači da je vrlo teško raditi. Dobro. Dobro, možemo li sada onda glasati o tome, e, dizanjem ruku? Da li se svi slažete? Nadam se da će ljudi dignuti ruku. Dobro. Ima li koga da je protiv? Suzdržani? Dobro, dakle to prolazi. Dakle, uh, bit će na plenarnoj, na drugoj, e, na drugoj plenarnoj u travnju. Okay. I'm just checking. I hope you've all got your mm, imate li vi svi kartice za glasanje? Možemo li samo provjeriti? Budući da ćemo imati, e, morati ćemo poimenično glasati. E, dakle, ovo je samo provjera. Imamo jedan, e, jednog socijalista previše. Dakle, socijalisti, samo se posložite. Dobro, dobro, dolazimo do, 12 toč, e, do točke 12 dnevnog reda. Dakle, izvještaj Pitera Simona. Dakle, to je na, najavljeno je 13. ožujka na plenarnoj i sada odbor mora odlučiti hoće li e, će biti dakle, usvojeno na prvom čitanju na plenarnoj i hoće li se usvojiti stav vijeća. Tako da možemo glasati, hoćemo li usvojiti ovaj odbor u odboru. Tako da sada imamo zapravo poimenično glasanje. Ako glasamo za, znači da se slažemo sa e, stajalištem vijeća u drugom čitanju. Ovo je poimenično glasanje. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Jednoglasno, 39 za. I nitko nije protiv i nema suzdržanih. Nevjerojatno toliko smo nenaviknuti na e, druga čitanja u ovom odboru. Gospodine Simon, želite li e, iskoristiti ovaj moment sreće? Ne, samo jedna sekunda da svim kolegama i kolegicama zahvalim što su tako konstruktivno niz godina pregovarali o ovom dosjeu, iznimno teškom dosjeu, a zato što vjerojatno nitko izvan ovog doma nije niti vjerovao da ćemo to uspjeti uspješno završiti. To je rješenje koje uživa podršku u svim državama članicama, pa i u mojoj. Mislim da smo dakle u nizu političkih e, skupina, u nizu država članica dobili dobru podršku podršku za ovo rješenje i da smo našli doista dobro rješenje za Europsku uniju. Um, dobro. Sada dolazimo do 13. točke, to je pristupanje Hrvatske konvenciji o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti, dobiti povezanih poduzeća. Ako ste svi spremni, trebali biste biti brzi. Najprije, dakle, e, imamo amandman 2. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Elektroničko glasanje o tekstu kako je izmijenjen. Glasanje otvoreno. Svi su glasali, glasanje je zatvoreno. To je 40 za, nitko protiv. Ide nam ovo, ovo jednoglasno glasanje. A sada o e, zakonodavnoj rezoluciji. još jedan gumb. Dakle, to je opet dakle svi za nema sutržanih. A sada dolazimo do 14. točke dnevnog reda. Dakle, zajednički sustav oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica. Jako je puno toga povučeno, tako da najprije, dakle prvo o čemu glasamo amandman broj 19, tko je za, Protiv? Suzdržani? Morat ćemo to provjeriti. Amandman 19. Jeste li svi glasali? 21 za i 19 protiv. Amandman 4. Tko je za? protiv suzdržani usvaja se 5 za, protiv suzdržani usvaja se 20 za, protiv suzdržani usvaja se 21 za, protiv suzdržani provjerit ćemo. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 17 za, 22 protiv. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Malo drugačija kombinacija. Usvaja se 9 za, protiv suzdržani usvaja se, 22 za, protiv suzdržani odbija se, 24 za, protiv suzdržani odbija se, 10 za, protiv suzdržani odbija se, 4 za, protiv suzdržani, provjerit ćemo 4. Glasanje se e, zatvara i odbija se. Amandman 25. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 26. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 11. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 27. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Juri 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Juri 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Usvaja se. Juri 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mogu, li to provjeriti? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 18 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I elektroničko glasanje o cjelokupnom, o zapravo o izmijenjenom tekstu. Aha, jedno i drugo poimenično glasanje o tekstu kako je izmijenjen. 34 za, 1 protiv i 5 suzdržanih. Što ne funkcionira? Zatvaramo. A, propustili ste to ovo glasanje. Nema veze, to nije ključno glasanje. Zatim glasanje o zakonodavnoj rezoluciji. Sada radi. Dobro. 35 za, 1 protiv i 5 suzdržani. Hvala vam. last commissioner and the last vote. Oh. If you're leaving, can you leave quietly? Because... Ako odlazite, molim vam da e, to učinite u tišini jer sada prelazimo na točku 15 dnevnog reda. Okay, um, if we're, if we're all ready, uh... U redu, ako smo svi spremni. Hvala vam. Vrlo mi je drago što mogu otvoriti ovu javnu raspravu o transatlantskom trgovinskom i ulagačkom partnerstvu i uredbi o financijskim uslugama i što mogu zrati dobrošću našim e, govornicima od kojih će dvoje nam se priključiti putem videokonferencije. I stoga se nadam da su oni već ovdje. Znamo da je regulatorni krajolik sa obje strane Atlantskog oceana e, dosta redefiniran e, kao posljedica financijske krize i SAD i Europska unija su usvojili novo zakonodavstvo što se tiče popravljanja financijskog sektora i e, u svrhu ojačavanja na buduće šokove. Ova javna rasprava ima za cilj da se identificiraju područja za regulatornu suradnju, isto tako i da razgovaramo o temama poput prekograničnih učinaka. Imamo povelik popis govornika, vi ste zaprimili njihove biografije i stoga kako smo dali što više vremena kako govornicima tako i e, našim sudionicama u raspravi. Ja neću pročitati te biografije, no želim vam samo uputiti pažnju na njih. Sada ću stoga predati riječ govornicima, svakome na pet minuta. I zatim ćemo prijeći na spontano javne za riječ. Prepostavljam da u jednom trenutku ću izgubiti glas te da ću predati e, predsjedničko mjesto Pablu kako bi sačuvala ostatak svoje energije za dijaloge e, koji će se možda nastaviti sve do kasno u noć. Prvo dakle imamo tu Nadju Kalvinjo, zamjenik e, općeg ravnatelja iz opće uprave Markt Europske komisije. Nadja, izvolite.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 Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, draga predsjedavajuća, uvaženi članovi ovog odbora. Kao što ste s pravom rekli, financijska tržišta su u samom srži naših gospodarstva. Ako postoji neka industrija koja je globalno međusobno povezana i gdje regulatorne neujednakosti mogu oštetiti e, doista gospodarstvo, to je financijski sektor. Postoji mogućnost za stabilne financije, to je ovisi o svima nama, bez obzira na našu nacionalnost i stoga smo svi toliko ulagali u regulatorne reforme ovih proteklih nekoliko godina kako bismo to učinili dobim za budućnost. Sporazum eh, G20 nam je dao smjer i eh, određene smjernice sa općim eh, načelima i standardima, no zadaća da se uspostave zatim pravo zakonodavstvo u skladu sa tim načelima ovisi o zakonodavcima i regulatorima u pojedinoj jurisdikciji. To parlament vrlo dobro zna. Europska unija i SAD igraju glavnu ulogu u oblikovanju financijskih sektora globalno. Naše zajednička e, tržišta iznose jednu trećinu e, svih, e, svog globalnog opsega transakcija. I stoga je Jasno da SAD i Europska trebaju raditi zajedno na tome da temeljno revidiramo financijsku regulaciju ako želimo stvoriti stabilno i otporno financijska tržišta. Europska unija i SAD igraju glavnu ulogu u definiranju međunarodnih standarda i sigurno igramo ključnu ulogu u tome da osiguramo da se oni učinkovito i dosljedno primjenjuju diljem svijeta. Mi zajedno surađujemo na međunarodnim forumima poput, poput FSB-a, a isto tako radimo i bilateralno sa raznim uh, regulatornim i zakonodavnim i nadzornim tijelima na obje strane Atlantika kao i sa našim partnerima. Osim što imamo dnevne kontakte o raznim temama, imamo isto tako i redovite rasprave koje pokrivaju sve teme od zajedničkog interesa u okviru uh, onoga što znamo pod FMRD-om. Taj, neformalni forum je postigao dosta uspjeha u prošlosti. Mi i dalje surađujemo sa SAD-om unutar uh, tog dogovora. Često regulatorna tijela SAD-a dolaze e, pred parlament, a kad kad mi su tako imamo priliku doći i govoriti u kongresu kako bismo objasnili naše aktivnosti. Ali sada u razdoblju nakon krize gdje smo e, vrlo temeljito e, aktualizirali financijske regulative na obje strane Atlantika, moramo isto tako i aktualizirati mehanizme za bilateralnu regulatornu suradnju. Ne možemo se više osloniti na najformalne dogovore bez ikakvih smjernica o upravljanju transparentnosti i odgovornosti za polaganje računa. Sad imamo mogućnost koju nam pruža TTIP, sporazum za transatlantsku suradnju, koji ima vrlo značajnu regulativnu komponentu. Europska unija stoga predlaže da TTIP uspostavlja okvir za regulatornu suradnju u financijskim uslugama. Dopustite mi da vrlo kratko prikažem naše ciljeve u ovim pregovorima. Europska unija predlaže da se usvoji transparentni odgovorni proces koji se temelji na pravilima kojim će se obvezati obje strane kako bi radili zajedno prema ojačavanju financijske stabilnosti. Kako bi se to dogodilo moramo temeljiti naš rad na nizu načela. Želimo surađivati sa SAD-om kako bismo osigurali da se pravovremeno i dosljedno provedu međunarodno sklopljeni standardi za regulaciju i nadzor. Želimo uspostaviti isto tako i sustav e, uzajamnih konzultacija E, i to prije nego što su vedu neke nove financijske mjere koje bi mogle imati znatne učinke e, na pružanje financijskih usluga između Europske unije i SAD-a. Želimo e, imati angažman da će obje jurisdikcije procijeniti jesu li pravila druge jurisdikcije ekvivalentna što se tiče njihovih rezultata. I ta načela će zatim e, biti podupreta posebnim e, aranžmanima e, u okviru regulatorne suradnje. Na primjer, imali bismo sporazum o smjernicama za određivanje jednakosti procjene a krajnji cilj ovog prijedloga Europske unije jest da se obvežujemo na procjenu pravila. Ako pravila svake jurisdikcije imaju jednak rezultat, onda bismo trebali se moći osvrnuti na pravila druge jurisdikcije. G20 je već priznao da je to najbolji način što se tiče područja derivativa, mi bismo to trebali primijeniti u drugim sektorima. Zajednički rad e, regulativnih i nadzornih tijela bi zatim bilo popraćeno načelima o transparentnosti i odgovornosti i to je ono što mi želimo posjeći u okviru TTIP sporazuma. No, e, želim isto tako prije nego što završim vam reći što mi ne želimo iz ovih pregovora. Regulatorna suradnja koju smo mi predvidjeli ne bi ni u kojem slučaju značilo da ćemo promijeniti pravo na regulativu. To bi se dogodilo u potpunom poštivanju e, pravnih i regulatornih sustava obje stranke. Ni pošto ne želimo razvodniti pravila na nijednoj strani Atlantika, baš suprotno. Želimo osigurati da e, interoperabilnost pravila i nadzora osigurava da ne postoje nikakvih nedosljednosti, udvostučenje ili rupa koji bi mogli dovesti do e, regulatorne arbitraže ili na pojavu novih rizika. Zakonodavci i regulatori će dalje imati mogućnost e, da donesu potrebne mjere kako bi zaštitile financijsku stabilnost. Regulatori su samo obvezani načelom dobre suradnje i moraju uzeti u obzir potencijalni učinak pravila na drugu stranku kada naprave neki prijedlog. E, morali bi također uzeti u obzir negativne implikacije za drugu stranku i trebali bi objasniti zašto su se odlučili za neki odabir ako će takve implikacije dalje ostati kada se donese krajno pravilo. Mislimo da TTIP nam nudi mogućnost da surađujemo zajedno u budućnosti i da zajedno se suočimo sa izazovima e, na globalnom e, tržištu. Dugoročno to bi dovelo do integriranog i stabilnog transatlantskog financijskog tržišta koje će doprinijeti, do, financijskom ulaganju, financijskoj trgovini i koji će dovesti do dobrobiti u obim jurisdikcijama. Imamo e, dosta još pred sobom kako bismo vjerili naše američke prijatelje da je ovaj korak e, dobar i da vodi e, prema sufiranom i odgovornom okviru za regulatornu suradnju. Možda ćemo moći ih uvjeriti tako da kažemo da e, defragmentacija e, tržišta može biti još gore rješenje i e, ako pravila i nadzor koje samo se usmjeravaju na rizike u svaku jurisdikciju, onda ćemo možda popustiti vidjeti cijelu sliku i tako ćemo moći pokrenuti e, sljedeću krizu. Stoga moramo učiniti sve što možemo kako bismo raspravili ovo pitanje i molim vas nemojte propustiti ovu priliku da se TTIP ostvari. Hvala vam na pažnji. Hvala. Sada se nadam da je profesor Chris Bramer e, na videokonferenciji da može preuzeti riječ. Chris, jeste li spremni? Da. Da, jesam. Vidite li me u Briselu? Da, vidim vas. Izvrsno. Prije nego što počnem, htio bih zahvaliti članovima odbora o gospodarskim i monetarnim pitanjima za ovu izvanrednu priliku i za čas da mogu s vama podijeliti moje misli. Tema ove, ove rasprave je TTIP i uredba o financijskim uslugama. Kao što svi znamo, uz sav dodašnji napredak koji je učinio što se tiče aktualizacije sustava financijske regulative, Obe nadzorika su se kad kad upustila u diplomatske razgovore što se tiče e, dogovora o, raznim temama. Aktualizirani sustav i institucionalni okvir je nam nešto što je samo po sebi pozitivno, što može dovesti do toga da imamo doista prekogranični sustav financijske regulative, no većina nas ovdje zna dobro da osiguranje TTIP-a i dalje nije u potpunosti sigurno. Dakle, to ovisi o obim stranama i obim jurisdikcijama da se maksimizira mogućnost uspjeha tako da e, bilo koji prijedlog bude u skladu sa e, prudencijalnim i političkim zahtjevama obih jurisdikcija kao dakle, zakonodavci u EU, tako i zakonodavci u SED-u moraju procijeniti koje korake žele e, postići u sljedećih e, nekoliko kruga pregovora. Ja bih htio uzeti neke prijedloge oko toga što EU ne bi smjela učiniti e, u pregovorima sa SAD-om. Ja sam veliki fan i često vjerujem u tome da će ovi pregovori moći imati vrlo dobre učinke, no ipak na, bilo bi dobro zadržati na umu neka pravila. Kao prvo, fokus na bilo koje e, pregovore o TTIP-a ne bi se trebale odvijati na tradicionalnim pojmu pristupu tržišta. Već sada postoji niz raspoloživih instrumenta što se tiče regulacije e, pristupa tržišta za financijske usluge, e, bilateralno i unilateralno, ali pristup tržišta je već dostupan u obje jurisdikcije. Umjesto toga bi trebalo zadržati na umu da mi želimo stvoriti novi dijalog za 21. stoljeće, novi gospodarski pregovor u kojem ćemo imati i regulatornu komponentu. I to bi bilo, to bi trebalo biti u sržu tog pregovora, dakle dijeljenje informacija, suradnja u provedbu, zaštita ulagača i naravno financijska stabilnost. To bi moglo smanjiti bojazan e, od toga da će se razvodnjeti te reforme kao i da će se razvoniti određene regulative unutar europskog zakonodavstva. Ali isto tako bismo trebali pojačati interoperabilnost, učinkovitost, financijske reforme. Zatim TTIP ne bismo trebali koristiti da bismo uh, unijeli bilo kakve nove sustinske reforme ili neke nove zakone ili međunarodne obveze. Postoji nekoliko osnovnih pravila zašto to ne bismo smjeli, ali e, kao osnovno možemo reći da ukoliko pogledamo ovaj postojeći okvir za nadzor tržišta, on se temelji na mekom zakonu, takozvani soft law i s njim želimo za te obveze stvoriti formalni okvir sa pravnim e, zahtjevima, iako naravno se time delegiraju isto tako i prava da se e, to meko pravo prenese i obvezujuće pravo i zatim bi to dovelo do harmonizacije svih postojećih zakona koji postoje od 2008. godine u EU i u SAD-u. I to bi još jednom značilo da ćemo morati e, ponovno promotriti e, pola desetljeća rada koji smo postigli. Također, isto tako, trebali bismo biti jako Um, jako oprezni kada govorimo o formalizaciji uh, rješavanja sporazuma. U 21. stoljeću to bi nam omogućilo da donesemo obvezujuće odluke uh, sukladno sa bilo regulatornom politikom sed ili Europske unije. Ali problem je da panel bi trebao ili koristiti pravilo koje postoji u jednom postojećem tijelu međunarodnog prava ili bi trebalo donijeti odluke koje će imati učinak na to da povrati postojeće neformalne e, operacije, a to bi ponovno dovelo do nekih e, vrlo važnih pravnih i političkih izazova, te bi vjerojatno završilo s time da se E, podriva ili da se u potpunosti uspostavi prekogranične trgovinske rasprave. Umjesto toga trebali bismo staviti naglasak na to da poboljšamo okvir za transatlantsku operaciju i da stvorimo učinkovitiji sustav prekogranične operacije. Vidjeli smo svi izazove gdje više jurisdikcija, a ovdje su to e, dvije regulatorne supermoći SAD i Europske unije, pokušavaju aktualizirati istodobno svoje sustave i e, ta prekogranična trgovinska diplomacija e, nije zapravo pratila ove nove izazove, a tu bi TTIP mogao odigrati ključnu ulogu tako što ćemo uspostaviti e, pri, prioritete, mjerila i načine na koje možemo riješiti razna pitanja, te bi e, dioničari, zakonodavci, regulatorna tijela, svi ostali na istoj strani kako se obračunaju sa ovim regulatornim izazovima. U međuvremenu imali smo već e, i e, raspravu o FMRD-u i tu možemo isto tako razmisliti o nizu inicijativa koje se mogu razviti još dalje od TTIP-a, na primjer, da osiguramo da naš prekogranični regulatorni dijalog bude popraćen isto tako sa nekim političkim mjerama na G20, prije svega između središnjih banaka i regulatora. I prije svega kada se uzme u obzir da u SAD-u imamo e, nezavisne agencije koje imaju vrlo važnu ulogu pri provedbi tih standarda G20. I isto tako e, to ne bi se trebalo koristiti samo za rješavanje e, sporova, već bi SAD i Europska unija trebale tu predstaviti svoje, svoje zajednička rješenja za e, globalniju primjenu i usvajanje. To su sve određeni prijedlozi koji se temeljen prije svega na procesu, ali proces je važan. Važan je način na koji možemo pojačati našu suradnju. Europska unija prije svega treba shvatiti da gospodarska e, suradnja i integracija se mogu postići samo polagano i dugoročno. Moramo reći da bi trebalo naglasak staviti na to da se uspostavi i da se postavlja podloga za budućnost, da se stvore uvjeti za izgradnju povjerenja i za e, održivu transatlantsku suradnju te da se stvori normalizirani okvir kojim bismo mogli riješiti to je predvidjeti probleme prije nego što oni nastanu. Mislim da je to nasljedstvo koje TTIP može stvoriti i da bi se to moglo uskoro moći pretočiti u jedan okvir, u okviru transatlantskog partnerstva za koje mnogi od nas naravno žele da se i ostvari. Hvala vam. Hvala vam. Preći ćemo sada brzo na sljedećeg govornika, to je Thierry Filipona, glavni tajnik Finance Watch. Izvolite. Hvala. Velika mi je čast danas što sam ovdje na ovom saslušanju. Ovdje govorimo o finanskim uskom i e TTP-u koji će omogućiti Europskoj uniji da razvije više finanskih usluga za građane i omogućit će bolju koordinaciju. TTP je e, dogovor o slobodnoj razmjeni. Ne dovodimo je pitanje to što bi financijske usluge trebale biti u korist ekonomije, ali bismo mogli mnogo toga reći o tome. Što se tiče mogućnosti uključivanja financijskih usluga u TTP, to bi svakako omogućilo konvergenciju. E, tri faktora je jako važno imati na umu e, kako bismo imali ovu normativu konvergenciju. E, trebamo razviti propise zbog javnog interesa. Političari trebaju staviti taj javni interes iznad svega. Čak i kada postoji razlika u odnosu na neke privatne interese. Drugo, što se tiče kapitala, treba imati zajednički mentalitet, zajednički način djelovanja. Trebamo djelovati globalno, ako ne želimo distorzije u normativnom pogledu i trebamo imati jedinstveni cilj. E, normativna konvergencija mora s jedne strane biti ili e, kontraproduktivna ili s druge strane treba djelovati u pravom pravcu. E, TTP će svakako poštivati hirarhiju interesa i podvojenost između javnog i privatnog interesa. Jedini dokument koji je došlo u javnost o TTP o TTP-u bio je i sedmog mjeseca 2013. Vidjeli smo da se ovdje govori o visokim razinama liberalizacije 27. Nakon toga se kaže da će sve trebati biti i obvezujuće. I na samom kraju to je povezano sa točkom 23 mandata u vezi sa SDS-om znam da je povezivanje tih dviju stvari e, odgovor koji ćemo dobiti zapravo ne multilateralni mehanizam za, za regulamentarnu konvergenciju. Znam da će oko toga biti rasprava, zato što je e, TTP bilateralna stvar. To bi bio negativan odgovor koji bi imao jako veliki negativan učinak. FSB, BCS i tako dalje su elementi koji već postoje. Mogli bismo svakako te institucije ojačati. Kako možemo očekivati E, bolje funkcionira FSB-a ako imamo dodatne obveze u odnosu na TTP za SAD, a te obveze ne postoje za druge strane. Hoće li TTP i dalje doprinijeti konvergenciji u nadzoru? E, ispravite me ako griješim, ne čini mi se da se ovdje u TTP-u govori o konvergenciji nadzora. To je kompetencija i a i na samom kraju želim reći da postoji bojazan što se tiče uključenja financijskih usluga u TTP, zato što bi efekt mogao biti smanjivanje e, regulamentacije, financijske, financijske regulative. E, to, o tome sam već govorio ranije. E, Političari svakako mogu donijeti određene propise, to je njihova normativna zadaća. I na samom kraju ISDS mehanizmi bili bi način da riješimo negativne posljedice i tako bismo shvatili je li SDS e, u skladu sa TTP-om. Nedostatak e, transparencije je nešto o čemu se mnogo govorilo. E, mnogi su pokušali e, dignuti prašinu u vezi sa TTP-om, ali kako bismo izbjegli špekulacije, e, zar ne bi bilo bolje da smo imali transparentni proces u kojem su sve strane, u kojem bi sve strane bile mogle shvatiti sve detalje o tom dogovoru. E, mislim da ne treba e, širiti strah javnost bi trebala znati sve i javni interes bi trebao biti iznad privatnog interesa. Moramo imati transparentnost, a to je načelo ovdje e, izigrano. Hvala. A sada nastavljamo. Edward Bowles član savjetodavne skupine Europske komisije o u regionalni direktor za korporativne poslove za Europu iz e, Standard Chartered banke. Hvala predsjednice. Poštovani zastupnici, hvala vam što ste mi dali mogućnost da danas ovdje govorim pred vama. Ja i Sharon Bowles nismo u rodu, to želim reći na samom početku. E, no svakako je lijepo imati dvije osobe s istim prezimenom. Ja sam sudjelovao u radu savjetodavne skupine za te tip. Ono što ću ja reći e, nije reprezentativno za cijelu skupinu, zato što unutra imamo predstavnike različitih interesa, ciljevi su različiti e, za pojedine predstavnike, tako da mi nikad ne sudjelujemo e, u kolektivno ime, nego moja će razmatranja biti e, u moje osobno ime. Ono što ću danas reći svakako se uklapa u mišljenje Europskog udruženja za financijska tržišta. I tu su predstavljene i neke švicarske banke i banke Europske unije. Ja također e, sudjelujem u Komisiji za europske poslove FMI. E. Mislim da je TIP jako e, važno pregovaračko e, dijelo zato što moramo stvoriti okvir za trgovini prije nego što Azija, Afrika ili Srednji istok zauzmu trajno važnu ulogu na financijskom tržištu u cijelom svijetu. E, oni su već sada jako važni kod razmjene u cijelom svijetu, ali što se tiče razmjene usluga, stvar je drugačija u odnosu na financijske usluge. E, razlike su normativne prirode Iako jako je važno to da ako postoji neka bojazan, a tu postoji već mnogo vremena, da se ona riješi posebice što se tiče SAD-a oni ne žele uključiti u raspravu neke, neka pitanja koje se tiču financijskog tržišta dok je s druge strane Atlantika mišljenje potpuno drugačije. Ja se slažem s Europskom komisijom e, i to uključuje i postupanje e, prema e, e industrije SAD-a što se treba učiniti sa te tipom? E, treba se potpuno promijeniti i potpuno novo, na novo sročiti neke, neke propise koji se tiču emira. Treba se poboljšati tekst i mi se slažemo sa uključivanjem financijskih usluga jer e, pristup nije koordiniran što se tiče normativnog aspekta sa dvije strane Atlantika, zbog toga imamo e, razilaženja. Vrlo često smo to vidjeli, vidjet ćemo i u budućnosti, da su neki e, primjeri vrlo jasni, a neki su prisutni u izvješću Chris Promer je tu prisutan i on je bio sudjelovao u pisanju izvješća. Daću samo dva primjera, praktična primjera. Prvo, E, postupanje prema swapovima je nešto što nije uključeno u emiru, a drugi primjer je definicija uvjeta e, za transakcijske uvjete gdje imamo ponovo razilaženja i zbog tog e, imamo potrebu za arbitražom tu možemo reći da postoje barijere za trgovinu. Stvar je u tome da se ti problemi trebaju riješiti propisima, ali ne na način da imamo ekstrateritorijalne mjere koje neće biti koordinirane. E, trenutna metoda u transatlantskom dijalogu a to je normativni dijalog o financijskim tržištima, više nije prikladan. To je sve stvoreno u trenutku prije krize, to više nema nikakvu vrijednost, zato što se tu radi i najviše o specifičnim interesima za kojima se ide i mi nismo uspjeli doći do propisa koji će biti kompatibilni u dvijema jurisdikcijama. E, to se sve poklopilo sa objavljivanjem e, prijedloga Lee Kanen gospodina Barnijera i sa pravilom FBO. E, to ima jako veliki ekstrateritorijalni učinak i o tome se nije dovoljno raspravljalo. Koje je rješenje? Te tip je e, dobar instrument u pravom trenutku kako bismo došli do normativne konvergencije koja će biti prikladna za SAD i Europsku uniju nemoguće je da te tip ne uključi financijske usluge. Dvije strane te tipa su e, normativna suradnja i e, dosljednost u pisanju propisa. Ništa od toga trenutno nije još dobro razvijeno, barem ne onako podrobno kako bi trebalo biti. Sada moramo naći rješenje, e, pa i za pitanje aktivnosti agencija za e, pisanje propisa. Ono što bismo trebali učiniti je e, definirati horizontalna načela kako bi obje strane pronašle rješenje za svoj problem, kako bi imali e, normativnu praksu koja će poštivati načelo da se izbjegnu ekstrateritorijalne mjere, da se izbjegnu pristupi koji se temelje na riziku. U slučaju da postoje razilaženja, treba objasniti zašto i kako riješiti to razilaženje. Ova komisija će svakako e, odigrati važnu ulogu, prenijeće e, poruku ove rasprave i zahvaljujem se kolegama u SAD-u i kolegama ovdje. Hvala. Sada nastavljamo. Sljedeći govornik, Karel Lanu, e, znanstveni novak pri e, centru CEPS. Dobar dan, jako mi je drago što sam danas ovdje. Kako bih govorio o ovoj temi, ja sam objavio dokument koji je objavljen na našoj web stranici E, napisali smo taj dokument za skupinu e, potrošača u e, Ujedinjenoj kraljevini. Potrošači su svakako obuhvaćeni ovdje. Objasnit ću kasnije koji su bili moji zaključci. Kao prvo TTIP u širem kontekstu svakako postoje troškovi i postoje prednosti. Neke su studije provedene o financijskim uslugama u te tipu. Financijske usluge i T-tip su uključeni u studiju CPR-a i koji se poziva na ECORIS, drugu studiju. Vrlo je teško procijeniti međutim rezultate. To je prva točka koju sam htio pocrtati. to me dovodi e, do drugog razmatranja koje su prednosti i troškovi te tipa e, smanjenje naknada svakako, ali i nešto što je još važnije, e, druge barijere za e, usluge, to je u studiji koja je provedena prošle godine. Netarifne barijere su nešto što postoje kod financijskih usluga, mada je to manje izraženo nego za razmjenu robe. Tu bi moglo doći do efekata koje će biti teško procijeniti. Zato je jako važno govoriti o netarifnim barijerama. Te tip nije tradicionalni način trgovanja, nego će se koncentrirati na regulatarne aspekte trgovinske politike i na bilateralnu agendu koja je počela 90. godina. Najvažnije inicijative bile su e, transatlantski odbor i dijalog o financijskim uslugama. E, kolege prije mene rekli su da bi financijske usluge trebali biti uključene u te tip zbog strukture i zbog političkog trenutka u kojem se nalazimo. Jako je važno usporediti ono što mi želimo postići kroz te tip i ono što smo postigli sa e, trgovinskim ugovorima sa Singapurom, Korejom, Kanadom. E, još nismo vidjeli sve detalje o tom dogovoru, ali ubrzo hoćemo. Na primjer, e, što se tiče ugovora sa Korejom, a možete do tog dokumenta doći putem interneta, vidimo da tu su uključene financijske usluge. Imamo strukture koje su vrlo precizne kako bi sve skupa funkcioniralo. Na primjer, dobro fiksirana struktura u kojoj sudjeluju komisija i ministarstvo koji se redovito sastaju. I postoje razmatranje o važnim problemima u slučaju rješavanja sporova. Zašto bi financijske usluge trebale ući u CETIP? Mi i SAD posljednjih pet godina e, proveli smo odredbe G20 i naše obveze su možda drugačije, ali ciljevi e, na kojima smo radili do sada u našem nacionalnom zakonodavstvu trebali bi biti isti i uključivanje financijskih usluga e, trebalo bi biti moguće jer ako to ne učini, ako to ne napravimo značilo bi da nismo proveli naše obveze iz G20. Svako mora to učiniti u vlastitoj jurisdikciji. Zašto je važno to pozivanje na moj rad za e, grupu za financijske usluge za Ujedinu kraljevinu? ne smatram da bi na taj način e, trebalo e, cijeli proces pustiti na niže razine, nego trebamo razmijeniti naše najbolje prakse i cijeli proces dignuti na višu razinu. To je jako važno i za ovaj odbor. Rezultat e, zakona Dodd-Frank je da je u SAD-u stvoren entitet, a to je ured za potrošače financijskih usluga 1500 zaposlenika i proračunom od 500 milijuna dolara. Ezma, Iba i Ojpa, znate koji je um, proračun za ove komisije? za financijske usluge. SAD je stvorio jedan jedini odbor. Imali su problema sa direktorom, ali to su onda i riješili i proračun e, tog ureda je jako velik. Pozivam vas da ga posjetite jer samo nekoliko godina učinio je mnogo. Članak 5 o, dao je neke ovlasti za e, zaštitu potrošača koje su jako važne. Dakle, financijske usluge povezuju se sa potrošačima. E, što se tiče pravila o kapitalizaciji, Kod nas to još ne postoji. Ja sam tražio izvješće o zaduživanju barem za prošlost, za prethodni period, što se tiče Bazela. Um, znamo što se dogodilo što se tiče zaduživanja, ali svakako je dobra, dobar izvor inspiracije za Europu nesinhronizirane na implementacije novih pravila za derivate. To je svakako novi razlog da bismo imali kristaliziranu strukturu e, za raspravljanje o tim tenama. Dakle, zaključak trebamo imati više studija o prednostima i troškovima te tipa. E, htio bih uključiti, uključiti financijske usluge u te tip e, zbog političkog trenutka u kojem se nalazimo i zbog ostaloga a financijske usluge ne mogu se odvojiti od investicija niti od pravila o investicijama. To je način da cijelom svijetu kažemo da primijenili smo pravila G20 i sva pravila su jednako vrijedna. Hvala. Karel. Posljednji govornik, Christopher Payne, koji će govoriti u ime Kena Monahana. Oboje će sudjelovati u um, dijelu za pitanja i odgovore. Oni su glavni analitičar, glavni analitičari u uh, Bloomberg governmentu. Započet ću e, govoreći u ime obojice. Zahvaljujem e, gospođo predsjedavajuća, zahvaljujem svim članovima ove, ovog odbora, zahvaljujem na šansi da predstavimo naše viđenje stvari unutar ovog odbora. Pokušat ćemo objasniti zašto e, Obamina vlada ne želi uključiti financijsku regulamentaciju u tip. Iz naše analize vidjeli smo da Postoje različite pozicije sa i Europske unije što se tiče financijskih propisa i obje strane neće biti u stanju postići dogovor oko svih prijedloga Europske unije. Međutim, i limitirani dogovor bio bi dobar rezultat. Zašto e, Obamina vlada ima takav stav? Zato što e, Obamina vlada ima e, strahuje od bilo čega što bi moglo e, dovesti u pitanja zakon Dodd-Frank. Taj zakon je donesen u sedmom mjesecu 2010, a to je jedan glavni od rezultata predsjednika Obame. Trenutno zakonodavac, republikanci, ne rade na tome da se ukine cijeli zakon, ali žele ga izmijeniti. Ovaj zakon Dodd-Frank se već primjenjuje nekoliko godina i prema našim analizama dvije trećine toga zakona je već ostvareno i e, manji postotak je još e, u doradi, ostalo još nije provedeno. Postoje različite agencije koje se bave financijskim propisima i one sve razmjenjuju aktivnosti, pokušavaju kontrolirati vlastite nadležnosti i dakle uključivanje normativnog sektora izvana moglo bi potežati stvari. E, financijska normativna suradnja na razini te tipa mogla bi razvodniti, odnosno smanjiti učinkovitost e, propisa SAD-a. SAD želi primijeniti Basel 3, ali nekada se ide e, i dalje od toga. Tamo gdje Basel primjenjuje polugu od 3%, neke banke u SAD-u došle su čak do 6% što se tiče holdinga i, i 5% što se tiče nekih bankovnih filijala s komercijalnim depozitima. Ima primjera i u Europskoj uniji e, što se tiče rigoroznih stavova, ali e, vlada, Obamina vlada smatra da e, je, da su prilično na dobrom putu u odnosu na ostatak svijeta. Postoje i postoji takozvano pravilo banke koja je prevelika da bi bankrotirala, ali postoje i druga pitanja u administraciji SAD, oni smatraju da su postigli bolje rezultate u odnosu na Europu. Do sada smo primijetili da postoje problemi na europskoj razini i treba odgovoriti na zahtjeve Federal Reserva koji za europske banke koje idu SAD traži da stvore kapitalizirane holdinge. Posljednje je to što se traži multilateralni pristup. Što se tiče financijskog sustava u SAD-u postoji stav koji je različit u odnosu na Europu. Komercijalne banke u SAD-u predstavljaju jednu petinu financijskog sektora. U Njemačkoj je to 70%. Dakle, postoji strukturalna razlika u cijelom sustavu E, posredovanja kod kredita u cijeloj Europskoj uniji. E, financijski propisi u Europskoj uniji i SAD-u trebali biti usklađeni, ali e, na multilateralni način. Te se razlike mogu shvatiti i ako pogledamo na razilaženju što se tiče primjene propisa Volker, Volkerova propisa sada što se tiče normativne suradnje u finanskom sektoru, e, Obamina vlada ne želi uključiti financijske propise. SAD smatra da mm, konzultacije prije donošenja novih mjera bez ikakvog, ikakve obaveze može biti pozitivan faktor. A međutim, moramo podsjetiti na to da propisi financijskog sektora imaju učinak i na druge ekonomske sektore, na primjer na poljoprivredu, e, na sektor povjerljivosti podataka, na e, vladinu javnu nabavu i tako dalje. To ima učinak i na e, poljoprivredne naknade E, ima učinak i na normativne razlike tako što moglo bi biti prihvativo kad bi obuhvaćalo i financijski aspekt. Prema našim procjenama izvoznici predstavljaju 10,5 milijardi što se tiče godišnjih naknada i 96,3 milijardi što se tiče e, normativnog troška na e, godišnjoj razini. Neizbježno je da ćete te tip budućnosti morati imati u obzir i taj aspekt, posebice unutar kongresa. Hvala. E, hvala vam svima na vašim doprinosima. Sada ću objasniti kako ćemo nastaviti. E, nekoliko se zastupnika javilo za riječ. žele komentirati ili postaviti pitanja. Evo, imam već nekoliko zastupnika na popisu. Želi li se još netko javiti? Dobro, da ćemo najprije mu riječ. I ispričavam se što moram otići, tako da predajem predsjedavanje Pamblu koji je i stalni izvjestitelj e, odbora Ekon za TTIP. A pridružio nam se i predsjednik odbora INTA, gospodin Moreira. I nakon što naši zastupnici e, kažu što žele, onda ćemo se vratiti našim panelistima. A Pavlo će se pobrinuti za poštivanje vremena. Eto, prepuštam njemu taj problem, a riječ dajem njemu. Hvala ti Sharon. Kao što su to svi govornici naglasili, Europska unija i Sjedinjene države imaju dva različita sustava. Možemo samo vidjeti teme na kome smo mi radili tijekom ovog saziva. Mi znamo da smo napono radili za regulativu cd 4 u Europi, a isto tako smo vodili raspravu što se tiče spekulativnih e, aktivnosti e, i nadamo se da će se u budućnosti uspostaviti e, dakle, u izvješće Likanen koji će definirati dosta široko područje za spekulativne aktivnosti koje želimo dakle, regulirati. A isto tako smo iznimno skeptični što se tiče prilike da možemo evaluirati aktive na tržištu Europe. Kao što znamo, e, SAD ne primjenjuje Basel 3, a isto tako imaju i posebno, e, posebno oštru regulativu e, unutar vokalovog pravila. Iako neki od vas kažu da Sjedinje američke države ne žele financijska tržišta uključiti u TTIP, onda se ja pitam koji je zapravo interes TTIP-a. A ako bismo financijske usluge uključili u e, opseg pregovora, onda se postavlja drugo pitanje, a to je prema čemu ćemo konvergirati? Hoćemo li konvergirati prema američkom sustavu ili pak prema europskom sustavu? Odgovor će bi vjerojatno bio negdje između tih, to dvojeno. U tom slučaju se bojim da sa ovaj rad koji smo uspjeli ostvariti u roku pet godina da će se dovesti znatno u pitanje. Hvala. Sada riječ dam gospodinu Lambertu. Ok, govorit ću engleski. Kako bi nas eh, naši gosti preko bare razumjeli. Nadja, Carol, pozorno sam vas slušao i mislim da ste jako divni ljudi, a ja mislim da ste pomalo i naivni. Zato što sve ovo što kažete da bismo trebali ciljati na najviše standarde i tako dalje, ali kad gledam što imamo u mandatu ocjenjujem naše šanse o potpisivanju ugovora o transatlantskoj trgovini i uslugama, da zapravo to neće ići na najviše standarde. Koji su tu elementi dokaza? Ovdje ne govorim o vašim namjerama, o vašim snovima, željama i tako dalje. Jer vjerujem da se, da se slažemo oko toga. No, koji je dokaz? Koje su gole činjenice? koje vidite. Dakle, da postoji politička podrška, e, podrška poslovne zajednice, dakle, za ostvarenje najviših standarda. Siguran sam da veliki financijski igrači žele da TTIP uključi financijska tržišta. Da, to vidim, ali isto tako vidim velike s ove strane oceana da neprestano promiču niže standarde u ime zaštite njihove e, konkurentnosti naspram konkurenata njihovo u SAD-u i mislim da u SAD-u rade isto. Nije da oni kažu mi želimo najviše standarde svi zajedno, ali naravno u to ne bih vjerovao, da, bi, da tako nešto i kažu, to ne bih vjerovao, u jednu sekundu ne bih vjerovao u to. Tako da, da, oni kažu da, moramo to uključiti u TTIP i onda će će rezultat biti najbolje iz ova dva svijeta, ali ja ne vidim da će se tako nešto dogoditi i ne vidim stvari koje to potvrđuju. Slažem se s vama, Karol, kad kažete da e, trebamo vjerojatno bolje studije kako bismo shvatili benefite i troškove ovakvog e, programa. Znam da opća uprava za trgovinu se bavi timo, ali kad govorimo o 500 eura po domaćinstvu u Europi, mislim da je to glupost to je učinjeno, e, to je izračunato vrlo površno kako bi izgledalo da ovaj sporazum izgleda interesantno. No čak i da je to istino, istina, Nadija, moje pitanje vama je u čije će džepove to otići? Zato što prosjeci su vrlo interesantni, ali mene zanimaju neto tokovi. Tako da, ako moram biti iskren, kad govorim o ISDS-u i o tome što poslovna zajednica traži od TTIP-a, doista nemam nikakvog povjerenja da će nas to dovesti prema većoj zaštiti. Isto tako se slažem da u nekim domenama zaštite potrošača da je SAD učinio mnogo bolji posao od Europe. I na kraju, pročitao sam što glavni pregovarač SAD-a rekao o dakle, traženju veće transparentnosti, sudjelovanja i e, odgovornosti. I mogli biste pomisliti odlično, da pa s time se svi slažemo, da, ali kad pogledate proces, transparentnost, već ste krenuli krivom nogom, zato što kad govorimo o transparentnosti, bilo e, od strane SAD-a ili Europske unije, kao što je Thierry rekao, da, dobili smo mandat, ali, dakle, to nije način za biti transparentan da, ovdje govorimo o četiri najveće korporacije. Mi, da li mi želimo da nam e, glupi zakonodavci daju svoje planove i onda da e, nas poslušaju što bi trebalo biti u zakonima i onda da ili ispunimo ili objasnimo zašto ne prate naše savjete. I tu se vraćamo na onih 500 eura, zato što ako bismo slijedili njihov trag, sigurno bismo mogli zatvoriti vlade, parlamente, sve zakonodavne postupke i ostaviti sve uh, poslovnjacima i onda, da, onda bismo imali ušteda. I vjerojatno bismo uštedili više od 500 e, eura, ali ja nisam siguran da želimo te štednje. O, u redu, hvala. a sada gospodin Svingold, gospođa Svingold. Ja, eto, imam malo drugačiji stav, ja zapravo podržavam TTIP i financijske usluge i to uglavnom zato što uredba o financijskim uslugama je, je područje na kojem smo proveli jako puno vremena i mi i SAD u dijalogu u proteklih nekoliko godina. Mislim da zapravo nismo nikad imali toliko intenzivan period dijaloga između Europske unije i SAD-a kako bismo uspjeli ispuniti obveza G20 i e, pravila Basel 3. Tako da ja sam bila promatrač i e, jako sam blisko pratila sve te događaje i mogu stvarno reći da ovo nije jednostavan e, proces. Ne možemo reći da smo usavršili dijalog, ali doista vrag leži u detaljima. I kad govorimo o pravilima G20 za derivative, donose se odluke mm, to jest odluke donose individualne agencije, tako da je vrlo lako zapetljati se u detalje i odgoditi e, potpunu provedbu. No šira slika je šira slika koju bismo trebali gledati je što želimo postići tim pravilima i kako ćemo to ostvariti. Očito je da imamo iste igrače. Najveći sudionici e, tržišta su tu s obje strane Atlantika i oni su još uvijek najveći globalni igrači. Tako da uključivanje financijskih usluga u TTIP to znači da krećemo od eh, poštovanja, da krećemo od kompromisa i lakše je uključiti nešto nego isključiti. I zato predlažem da svo ovo definiranje pravila kojima smo se bavili u protekle dvije godine, sve to govori da nemamo alternativu, već da moramo imati neku vrstu formalnog eh, opravdanja da financijske usluge moraju biti u tome. I htjela bih postaviti pitanje panelistima. Što smatraju da bi trebalo biti izuzeto iz režima e, financijskih usluga? Da li bi bonitetna pitanja morala biti isključena? Jesu li tu neke druge stvari koje bi definitivno trebale biti izvan opsega? Ili, a zapravo da onda ne uključujemo sve to u redu? Hvala vam, a sada gospodin Gigold. Naj, najprije iznenađen sam da je gospođa Thatcher još uvijek s vama. Uvijek postoje alternative i to je nešto e, vrlo važno što moramo imati na umu. A to je vrijedi naravno i za TTIP. Moram reći da su mi se svidjeli komentari Kena Monahana, jer ono što bi mogli ostvariti e, trgovinskom sporazumom između Europske unije i SAD-a sad se dovodi u opasnost zbog mandata koji sve stavlja pod okrilje tajnih pregovora, umjesto da jasno definira što možemo dobiti i na koji način možemo doći do tih rezultata. I to je problem ove situacije u kojoj se sada nalazimo. Nekoliko je osoba shvatilo. Ako pročitate taj mandant i ozbiljno shvatite što tamo piše i što bi dakle trebalo učiniti, to znači da se zapravo otvara cijela kutija i gubimo ono što bismo mogli postići. I to je glavna orijentacija. I sad, lobisti interesne skupine žele imati sve, no oni koji žele imati sve će na kraju izgubiti rezultat. I to je trenutak u kojem se sada nalazimo, nažalost. Imam jedno vrlo konkretno pitanje za naše stručnjake i volio bih da to komentirate. Ako pažljivo, ako sam pažljivo pročitao, dakle, dogovorili ste se o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Singapurom i ako sam dobro shvatio, financijski proizvodi koji se mogu stavljati na tržište u Singapuru moraju biti automatski prihvaćeni e, ovdje u Europi. To je rezultat e, studije o učincima na financijska tržišta. Možete to pročitati u Somonu, to je jedna nevladina organizacija iz Nizozemske. I ako bi se iste mjere primjenjivale ovdje, onda bi to imalo puno veći učinak. Zato što manje bi ljudi kupovalo financijske mm, proizvode, to jest usluge iz Singapura. A ako bismo napravili isti sporazum sa SAD-om, to bi možda imalo bolje učinke. Tako da molim vas komentirajte da li planirate uključiti slične odredbe? I mislite li da takve odredbe ugrožavaju mogućnost definiranja pravila za vlastito tržište? I ja to vrlo ozbiljno shvaćam. Jer smo rekli da sa novim sporazumom o MIFID-u možemo maknuti proizvode s tržišta. No, koji je smisao toga ako se e, tu ne može njime trgovati, a onda se isti proizvod registrira u Singapuru, SAD-u ili gdje s kojom god zemljom želite potpisati sporazum. Mislim da je to mm, protivnom cijelom sporazumu o MIFID-u. I Karel, zainteresirale su me e, tvoji komentari član 9, um, članak 9 i pravila, to se vrlo rijetko koristi. Mogli bismo toj organizaciji ponuditi da radi nadzor zaštite potrošača u Europi. Možda bi um, to činili bolje nego što je to do sada radila organizacija ISOS. Nadam se da će se usmjeriti više resursa u zaštitu potrošača i da će koristiti pravne instrumente koje smo im stavili na raspolaganje a to sve stoji u izvješću koje je parlament, o e, kojem je parlament glasao na posljednjoj sjednici u Strasburu da bi trebali više koristiti te instrumente, no nažalost do sada to još nismo vidjeli. Hvala vam gospodine Kikot, a sada riječ ima gospodin Skinner. Ispričavam se, ja sam malo zakasnio ali to je već duga rasprava koja se vodi e, dugi niz godina od samog početka rasprava odnosima e, sa SAD-om. Svaki razgovor u SAD-u, u Senatu ili u Domu zastupnika uvijek je postojalo okljevanje ulaska u, taj ulaska u detalje regulatorne konvergencije i to je uvijek bila polna točka čak i u vremenu financijske krize. Jasan je prioritet, dakle da dođemo do konvergencije u određenim standardima, a ako to ne uspijemo, da je TTIP dobar e, instrument za to. Dakle, da u tom slučaju nećemo uspjeti ostvariti rezultate. Mislim da bi se možda neki od vas složili sa time. Na primjer, Zar nije istina da veća divergencija vodi do više mogućnosti za arbitražu na različitim e, međunarodnim forumima gdje se mogu dogovoriti i niži standardi od ovih koje imamo sada? Mi nismo jedini na, ovom, na ovoj planeti i mnoge zemlje na svijetu Mm, ne vjerujem da će mnoge zemlje reći pa i mi želimo pravila iz SAD-a i Europske unije, pogotovo one koje nije pogodila ova financijska kriza. I kao što je Nadija rekla u svojim uvodnim e, komentarima, barem to stoji u papirima, dakle da regulatorni dijalog o financijskim tržištima je imao određenu razinu uspjeha, no da e, bi se mnogo toga bilo uspjelo postići da je sve to bilo u okviru političkog e, dijaloga. Na kraju mislim da se to svodi na jednu stvar. Imamo globalni problem, a stalno tražimo lokalne odgovore i s time moramo stati. Da, gospodine Skinner, a sada se vraćamo na paneliste. Počet ćemo sa gospođom Kalvinjo. Dajem im riječ e, po tri minute svakome. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa na ovim zanimljivim raspravama. Hvala zastupnicima parlamenta na njihovim zanimljivim e, primjedbama koje mogu natjerati razmišljanje. Šest točaka, vrlo kratko, kako bi objasnila da TTP, kako bismo ga mi predvidjeli, financijske usluge u TTIP-u, da se tu ne radi o suštinskim pregovorima. Radi se o tome da se pregovore pravila i da se o njima rasprave kao što je to spomenuto već u okviru Josko, na primjer, i da se to mora odvijati nezavisno od zakonodavaca u pojedinim jurisdikcijama. Dakle, ideja nije da se u TTP-u vodi rasprava o pravim standardima. Mi ono što želimo vidjeti u TTP-u to je proces, nekakve, nekakva pravila upravljanja eh, u skladu sa onim što upravo rekao gospodin Skine. Dakle, potrebno nam je aktualizacija dijaloga kako bismo imali službeniji okvir e, za e, tome da se suočavamo sa izazovima sada u razdoblju nakon krize. Dakle, radi se o procesu, o načinu na kojem surađujemo. Druga glavna točka je e, što se tiče našeg pristupa tim pregovorima. Gospodin Lamec je rekao da smo mi naivni. Da, u redu, u svakom slučaju uvijek je potrebno imati jasnu viziju i jasne ciljeve koje želimo postići, a mi na to gledamo kao nešto što nije direktno povezano sa pristupu tržišta. Da, možemo dobiti veću učinkovitost zbog manjenja troškova e, i sigurno da će ili da bi moglo ovakav pristup dovesti do učinkovitosti, ali to nije glavni cilj koje mi pokušavamo ovdje postići. Dosta smo zapravo daleko od toga. Naš pristup i tu moram reći da sam osobno čvrsto uvjerena da su izazovi kojima smo mi suočeni globalni i da na te izazove moramo odgovoriti na koordinirani način i to zajedno sa našim kolegama s druge strane Atlantika. Zapravo, ako ne učinimo tako, onda će najvjerojatnije se ponovno, ćemo se ponovno vratiti na minimum nakon što se kriza rasprši, jer sada smo u fazi kada svi žele veću regulaciju, e, veći nadzor, veće zakonodavstvo, to nije uvijek bilo tako i e, bi postati rizik da za nekoliko godina će se ponovno se pokušati vratiti dole e, uz pritisak, uz svodužno e, poštovanje od strane industrije. U tom smislu mislim da smo suočeni sa vrlo velikim rizikom ako to učinimo sami, ako krenemo u to sami, ako to poduzmemo sa našim partnerima, onda je to najsigurniji način kako možemo izbiti taj rizik. Multilateralizam je velik, mnogo ulažemo u komisiji oko toga, imamo osobe u raznim radnim skupinama na više multilateralnih foruma, no u ovom, ovoj fazi naš najveći partner e, u vezi s time SAD. američke I naravno da mi vodimo isto tako napredak e, što se tiče suradnje na multilateralnim forumima. Kasnije će doći možda i do suradnje sa drugim jurisdikcijama, a mislim da bismo trebali iskoristiti ovo naše posebno naš posebni odnos kako bismo ga mogli naglasiti u okviru u okviru G20. Isto tako TTP nije klasični trgovinski sporazum, to je trgovinsko i ulagačko partnerstvo. I možda smo to krivo shvatili, ali mi smo shvatili da je to partnerstvo, znači to je nešto što ide dalje od eh, običnog trgovinskog sporazuma. I u tom smislu, u skladu s onim što je rekla ne gospođa McCarthy, nego eh, gospođa Swinburne, treba reći da je regulatorni okvir tu za stalno, da on nije ugrožen mandatom, već da se tu gleda ko, sve područja se može uključiti. E, prudencijalni propisi tu tu za stalno ono što mi želimo, mi želimo dati jedan proces oko toga, jedan okvir, način na koji možemo vidjeti da će se to provesti s obje strane Atlantika. Dakle, e, prije procesa upravljanja. Što se tiče tajnovitosti, to mogu govoriti samo nama. Mi smo objavili naše dokumente, bili smo iznimno transparentni. Ne smatramo da su to pregovori sa partnerom s druge strane Atlantika, mi smatramo da smo, da smo svi s iste strane stola i stoga smo bili e, vrlo srdačni kada smo im objašnjavali što, trebamo, što želimo učiniti i parlament isto tako ima pristup našim dokumentima koji su objavljeni i ja e, se slažem s parlamentom kada kaže da taj novitost nije dobar što se tiče toga da se pojača vjerodostojnost tog postupka. I jedan zadan komentar koji ne mogu izveći, ali budući da uvijek na neki način e, postoji rizik da se sami previše hvalimo. Ja imam s, iznimno poštovanje ka europskim zakonodavcima. Ja mislim da smo poslali jako dobar posao, da su parlament i vijeće poslali dobar, dobar posao. E, neka pravila su možda kod nas stroga, to je istina, no e, mi ne možemo u našim pregovorima pokazivati da smo mi bolji od drugih. Mi moramo se osigurati da naša prava, naši propisi budu interoperabilni, da su usklađeni jer niko ne može raditi sam. sam. Hvala, vi ste govorili dvostruko više nego što smo predvidjeli. Molim vas da drugi panelisti iskoriste vrijeme kojim dodeljeno, stoga ću sada predati riječ profesoru Krisu Brumeru, ako nas čuje. Profesore Brumer, jesi li tu? Da, tu smo. Hvala lijepa. Ja smatram da je bitno da se naša rasprava i dalje usredotočuje na pitanje procesa. Prije svega, Europska unija, kao i Sjedinamečke države, mogu e, srediti svoje neregulirana područja, neke aspekte e, kreditnih, kreditnih, e, agencije za kreditni rating, pa zatim, na primjer, imamo porezne financijske transakcije. Drugo, bilo da se slažete s time ili ne, svakako Europska unija može i sama tu nastaviti s radom, može poduzeti razan, razne korake kojem se može nadeći i ono što se dogodilo u G20, no pitanje nije samo pitanje sadržaja i tko je stroži, e, pitanje tko je mekši. Tu se radi o procesu. I to pitanje procesa, ja bih htio reći, je pitanje koje je važno ne samo u vezi s time gdje ćemo kasnije završiti, ok, to važno, već i načina na koji ćemo tamo stići. Imamo diplomatski proces koji je u tijeku. Proteklih nekoliko godina, 10, 15 godina imali smo razne instance gdje su se razmirice između Europske unije i Sjednih američkih država razvijale i gdje bi objektivni promatrači rekli da je to dovelo do viših standarda u konačnici. Tu, uh, dakle, možemo reći da imamo, na primjer, uzajamni proces priznavanja između SAD-a i Kanade, gdje smo mi koristili taj sustav uzajamnog priznavanja kako bismo osigurali interoperabilnost između kanadskog tržišta i tržišta SAD-a i to je zapravo dovelo do toga da imamo danas situaciju da je kanadski sustav e, preuzeo neke stvari isto tako od nas. Imamo tu i druga pitanja, imamo druge promjene, ne samo što se tiče memoranduma o e, sporazumijevanju e, u okviru Joska, nego i drugih trenutaka gdje smo vidjeli da, se, da je došlo do povišenja standarda iako se svi ne slažu oko pristupa eh, prema derivativama, eh, vidimo da smo učinili nekoliko koraka natrag, ali imamo novi pristup eh, sukladnosti, no zapravo je pravo pitanje kako ćemo doći do toga. To je bitno zato što neslaganje između Europske unije i Srednjih američkih država e, niz jedana završavaju na naslovnicama Financial Timesa, na primjer, to dovodi do troškova, troškove što se tiče nesigurnosti, nesigurnosti vezanih uz naše e, dioničare, politički gledano, naši dioničari se očito dakle nalaze u industriji, to dovodi do troškova što se tiče brzine s kojom, s kojom uvodimo naše regulatorne sustave, ja vjerujem da mnogi tu ne svačaju do koje visine jedna sama osobnost može usmjeriti regulatorni proces i način na koji se taj regulatorni proces može odvijati, na koji se on može ubrzati, već prema tome kako se odvija gospodarska diplomacija. To je iznimno važno. I na posljedku postoji isto tako i troškovi što se tiče procesa za treće stranke, dakle za stranke koje ne sudjeluju u toj raspravi. Gospodin Bolt se osvrnuo na jedan takav odbor gdje, on na kraj, gdje je taj odbor na kraju e, izni dokument i on jasno naglašava da se svijet mijenja. To je nešto što razumije ne samo Europska unija SAD, već i treće strane i stoga Europska unija i Sjedinja američka država koji jesu oni koji donose najviše standarde, koji su oni koji imaju najveće kompetencije i resurse, kada vidimo kako se oni ne slažu što se, što se tiče određenih pravnih pitanja, to pruža priliku e, nesudionicima da krenu alternativnim putevima. A dio pitanja arbitraže nije samo pitanje prekogranične transatlantske arbitraže, jer je to isto tako pitanje, radi se tu isto tako i o izvorima i potencijalom za arbitraže kada EU i SAD nisu na istoj strani. Dakle, radi se o e, trgovinskoj učinkovitosti za subjekte koji e, posluju na obje strane Atlantika. Radi se o interoperabilnosti pravila kako bi se uklonila, uklonio potencijal arbitraža, ali isto tako da o ovom sporazumu u 21. stoljeću gledamo kao e, sporazum koji može ne samo dovesti do većeg izvoza, nego do izvoza visokih e, tehničkih standarda. Hvala vam, hvala. Gospodin Filipona, na tri minute, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Što se tiče ovih raznih pitanja koje su postavili zastupci parlamenta, mnogi su zapravo bili postavljeni onima koji su sudionici u pregovorima, dakle ne meni. Ja sam bio zapanjen s onim što je rekao Peter Skinner na kraju. On je rekao da imamo globalne probleme i da bismo trebali prestati tražiti lokalne, lokalne rješenja. Ja se u potpunosti slažem s njim, to je e, sama srž poruke koju sam ja pokušavao prenijeti kada sam rekao da nam je potreban multilateralni pristup ovim pitanjima, to je upravo ono o čemu se radi. Nažalost, moram reći da bilateralni sporazum po samoj definiciji, po samom svojoj konstrukciji je lokalno rješenje. I e, naravno znam da i razmjena financijskih usluga iznosi trenutno 60% i više između EU unije i SAD-a, to znam, ali trebamo ipak zadržati perspektivu. Dakle, prije 10 godina ukupan udio BDP-a Europske unije i SAD-a je iznosio 60% svjetskog BDP-a. Danas eh, on iznosi oko 45%, a 2015 15 će biti 25%. Ako gledamo budućnost, nažalost moram reći da ne gledamo prema globalnom rješenju, jer svijet je mnogo veći. Znamo da Kina, Japan, Brazil, samo da navedem neke, su jako e, zabrinuti zbog toga što nisu uključeni u taj proces. Na Japan se je nedavno požalio zbog činjenice da budući da su oni kasnili za programom, kada su se priključili regulatornom procesu, da im je rečeno mi već imamo to i to ustanovljeno, dakle prekasno trebali se doći ranije. Ako razgovarate sa osobama koji su zadužene za multilateralnu e, regulativu, onda vam oni mogu reći da postoji razne načini, razne stvari koje se može, mogu poduzeti da bi se na međunarodnoj razini to riješilo. Imamo e, mogućnost e, procjena, e, procjene su tako unutar kolega koji se bavi tim područjem. Dakle, postoji razne rješenja, a ne da samo te stvari delegiramo sporazum o slobodnoj trgovini je nešto potpuno se drugačije. Ja ne kažem da to ne treba ostvariti, ali trebamo li sve prepustiti tom sporazumu, ono što želimo ostvariti, u to doista sumnjam. Čuo sam neke stvari na koje bih htio odgovoriti, pa i što se tiče e, zabrinutosti, e, lošeg svačanja. Trebamo se vratiti na tvrde činjenice. Informacija koju imamo je mandat koji vidimo. Ja vidim mnogo dobre volje o tome da se ne trebamo zabinavati, neće doći do splašnjavanja standarda, ali ja vidim mandat. A mandat je e, s tim da trebamo postići maksimalnu liberalizaciju i da će se pravila primjenjivati obvezno na, sve, na sva regulatorna tijela. Nadam se da se varam. Bilo bi mi drago čuti demonstraciju prikaz toga da dakle ovaj mandat u, ovom okviru da to neće dovesti do snižavanja standarda i može, mogu ja biti u krivu, bilo bi mi to drago, ali ja doista se oko toga bojim. Hvala vam. Hvala gospodin Filipona, sada gospodin Bols na tri minute, izvolite. Pokušat ću se držati tri minute. Prvom gospodinu koji je postavio pitanje koje je svrha ttp p-a bez financijskih usluga, ja ću iskreno reći da nema. E, nikakvog interesa. Parlament bi trebao odbiti e, bilo kakav e, sporazum o partnerstvu koji neće uključivati financijske usluge. Zatim, pitali ste koji su dokazi da neće doći do razvodnavanja standarda. Ova sama institucija je bila i bila optužena da razvodnjava kriterije Bazila 3. A sada su se odluke ponovno vratile Bazelu i došlo do promjena što se tiče e, stope razduživanja. Mi smo pogledali pravo gospodarstvo i vidjeli smo da postoji bolje rješenje i e, to će se i dalje nastaviti u budućnosti. Gospodine Gigol, tu ne znam jeste li bili u Singapuru ili jeste li e, vidjeli nadzornu agenciju u Singapuru. Oni su nevjerojatno e, na visokoj razini i mislim da ih ovo neće uzoravati Hvala, gospodin Bols, i hvala vam što ste iskoristili kraće vrijeme za govor. Sada prelazimo na gospodina Lanua. Hvala vam se u svemu da odgovorimo na pitanje koje se najviše puta postavilo, dakle koji su e, dokazi dokaze da se nećemo ponovno vratiti kao utrci prema dnu. E, mislim da je gotovo nemoguće zamisliti da u ovom kontekstu nakon krize da će e, zakonodavci regulatori se ponovno vratiti ka dole, oslabiti. Vidimo naprotiv baš utrko prema gore. Naprimjer, Švicarska ima mnogo više kapitalne zahtjeve nego EU i Sjedinjene države što god, ali oni jednostavno žele osigurati da imaju visoke standarde kontrole. Mislim da u idućih nekoliko godina postoji ta opasnost, ali samo zato što ćemo imati to iskustvo nakon krize sa regulatorima. Slažem se s onim što su rekli Filip Lambers i Sven Giggles da ćemo brzo morati e, primijeniti standard Europske prema SAD-u. Samo da kažem koliko je e, Ministarstvo financija SAD-a e, sudjelovalo u SES e testovima od 2009. godine. Što se tiče stope duga i drugih pitanja. Samo činjenica što su toliko osoblja posvetili tome i kada odete na, na njihovu stranicu vidite što da je to jasna referenca e, prema Europskoj uniji i e, da se traži da se zaštite potrošači na isti način. Ali ako želite imati e, dokaze o učincima financijskih usluga, onda imamo studije OECD-a koje pokažu da će ovo imati koristi i za financijske usluge. Ja znam jedan primjer, na primjer ulagački sektor će ima manju stopu rasta u SAD-u nego u Europskoj uniji. Oni dakako imaju dosta fragmentirano tržište kao i mi, ali to bi moglo dovesti do veće konkurentnosti, većeg natjecanja i stoga biti i u interesu e, potrošača. Zatim, isto tako, drugo pitanje. Ja mislim da bismo mogli isključiti neke elemente iz tog sporazuma. Mogli bismo, na primjer, isključiti osiguranje. Zašto? Zašto su nemamo jedinstveno tržište u vezi s time na strani Amerike. A još jedno, mogli bismo regulirati neke usluge, e, potrošačke financijske usluge. Znači, da, ako to isključimo, da bi moglo biti teža situacija. Ne znam što točno da isključimo, ali mogli bismo rekli da kada počnemo isključivati financijske usluge iz toga, onda bismo se mogli pitati zašto ne bismo isključili i e, revizorske standarde, e, standarde e, računovodstva. A baš naprotiv, naprotiv mi smo ih uključili i vjerojatno je da ćemo se kretati prema jedinstvenim računovodstvenim standardima. E, pitanje o transparentnosti procesa. Ja bih naglasio da ovaj proces ttp a da je bio transparentniji od eh, bilo kojeg dosadašnjeg pregovaračkog sporazuma u prošlosti. Ako pogledate, na primjer, eh, Singapur, eh, sporazum Singapura ili druge, tek na kraju vidite informaciju o tome. Ako usporedite TTP sa tri prethodna sporazuma slična ovima, onda ćete vidjeti da ovdje imamo mnogo više informacija. Imamo tustove mozgova i druge udruge koje objašnjavaju podatke o tome. Mislim da je to u skladu sa Lisabonskim ugovorom da imamo mnogo veću transparentnost od onoga što e, rezultira iz pregovaračkih e, krugova. A zatim e, bilateralizam nasuprot multilateralizma. Erik, ono što moramo znati, a s vjerojatno odgovaram i na jedno pitanje koje postavljamo prije, je da što se tiče financijskih usluga, multilateralni okvir je iznimno slab zbog prudencijalnih propisa a i u okviru krize smo imali e, razna, razna, razne razmirice koje nisu bili riješene na multilateralnoj razini. Ne postoji suprotnost između to dvoje, već jednostavno postoje i drugi trgovanski sporazumi gdje financijske usluge jesu uključene i stoga mislim da je to proces od kojih sve strane imaju koristi. Hvala doista gospodin Lano. Slažem se s vama što se tiče transparentnosti. Sada ću predati riječ gospodinu Monahanu preko videokonferencije i Kristoferu Paynu. Molim vas da isto tako iskoristite tri minuta ako je moguće zajedno, ali bit ćemo fleksibilni. Bit ćemo vrlo kratki Imajući na umu postavljeno pitanje članova, moram reći sljedeće. Prijedlog se tiče procesa nekonvergencije. Postoje razlike između Europske unije i SAD-a, dakle ne smatram da ćemo moći doći do konvergencije. Tu se radi o procesu. To je točka koju ovdje moramo pocrtati. Kao drugo, važno je reći da neki regulatori u SAD-u će svakako odbiti ideju prema kojoj neuključivanje financijskih usluga u TTP bi moglo dovesti do e, spuštanje svega na nižu razinu, spuštanje standarde. Trebali bismo imati bolje kapitalne zahtjeve i trebali bismo odbiti ono što traže jako važne financijske institucije. multilateralno savjetovanje je nešto na čemu moramo poraditi. Moramo se savjetovati međusobno prije nego što donesemo bilo koji propis koji će utjecati na pružanje finanskih usluga u SAD-u. Moramo e, izbjeći da dođe do pravila koji će utjecati na situaciju u drugoj jurisdikciji. Samo u tom slučaju e, reciprocitet bi se mogao postići. Što se tiče drugog dijela, e, teško je doći do kvalitetnih rezultata. E, što može imati dobar ili loš utjecaj, teško je to shvatiti u ovoj fazi na temelju važećih propisa naravno jasno je da Federal Reserve ne smatra da pravila za strane banke u SAD-u utječu na jurisdikciju. Sada je riječ Kenu. E, regulatori smatraju da je posao koji je do sada odrađen je bio sjajan i neće ništa promijeniti od onog što je dogovoreno do sada. Hvala na pitanja. Hvala i na vaše reakcije. Dvije su točke vrlo važne. Prvo, što se tiče potpunosti ovog dogovora između SAD-a i Europske unije. Ponekad se tu stajališta preklapaju ali u buduće e, će trebati shvatiti koje točke treba detaljnije razraditi. Morat ćemo razmisliti o užem dogovoru. Ponekad se govori o e, prijedlozima ili o e, ponudama koje dolaze s jedne ili s druge strane, ali ponekad je dobro razmotriti sve te prijedloge. I dobro bi bilo doći do kompromisa koji će garantirati korak naprijed, napredovanje prema užem dogovoru, kao što sam već rekao. Poljoprivreda, kemijske tvari, pravne usluge, medicinski proizvodi, lijekovi, e, to su sve različiti aspekti što se tiče razmjene usluga e, preko, na, razini, na razini. E, o svemu tome možemo razgovarati, možemo surađivati što se tiče regulatornih tijela, ali možemo i smanjiti tarife. To, mnogo se toga može učiniti u tom pogledu. 10,5 milijardi je ušteda koju bismo mogli imati e, radi liberalizacije trgovine. Ali bilo bi dobro koncentrirati se na tim brojkama i onda će prednosti biti velike. Hvala. Hvala svima. A sada dajem riječ predsjedniku odbora INTA, zastupnik Morera. E, ja sam e, čak zamjenik, e, obično ne dobivam riječ, ali ovaj put sam vam rado dao riječ. Gospodin Morera, samo trenutak, gospodin Lambert je tražio riječ, izvolite. Htio sam samo nešto primijetiti što se tiče onoga što, je rekao, što su rekli Karel i Nadija. Rekli si da, SAD, da je SAD bio bolji od e, Europe što se tiče koeficijenta poluge, ali što se tiče te tipa, on bi svakako mogao uh, Europsku uniju povesti na prvo mjesto, na vodeću poziciju. Mogu odmah odgovoriti, neće to prihvatiti ali svakako treba činiti ono što je obećano i onda ćemo o tome ponovno porazgovarati. Gospodin Moreira, izvolite. Dobar dan, drago mi je što sam danas ovdje s vama u ovom odboru Ekon. Ovdje predstavljam odbor INTE, ali sam i ovdje kao e, izvjestitelj za odbor INTA u vezi sa ovim sporazumom. U što se tiče suradnje u financijskim uslugama između SAD-a i Europske unije. Ovaj tjedan prvi put govorimo o te tipu unutar ovog parlamentu, unutar ovog parlamenta. E, jedan događaj bio je javan, a sad će se ubrzo držati drugi događaj iza zatvorenih vratan. Govorit ćemo o rezultatu posljednjih pregovaranja između SAD-a i Europske unije. E, dokazali smo dvije stvari. Kao prvo, velika važnost bez presedana ovog sporazuma u odnosu na bilo koji drugi sporazum koji je do sad sklopila Europska unija. A drugo, što je važno za ovaj odbor i za cijeli parlament, dijalog sa drugim odborima e, koji mogu profitirati od rezultata ovog sporazuma. Ovdje e, se obraćam prvenstveno izvjestitelju za ekon. Ovo je izvješće stvarno dobro prihvaćeno. Ja sam ovdje kako bih e, vas saslušao i kako bih nešto naučio od vas kao član INTA komisije, odbora. Htio sam nešto važno još dodati. Mi nismo slučajno odabrali naslov ovog sporazuma on se ne tiče e, nekih drugih aspekata, nego se radi o partnerstvu u vezi sa investicijama. Radi se o investicijama u sektoru e, trgovine, radi se o potpuno novom iskustvu u odnosu na prethodne sporazume koje je do sad potpisala Europska unija. Kao drugo, ovdje se ne tiče samo, eh, ovdje se ne radi samo o pristupu eh, tržištu i o carinama, nego se radi i o normativnim razlikama koje mm, su eh, koje imaju mnogo veću cijenu u odnosu na tarifne barijere. Komisija e, i parlament i vijeće su zato po mom sudu vrlo dobro učinili što su proširili raspravu o tome. Mi smo donijeli dvije rezolucije o tome prije nego što je komisija odlučila otvoriti pregovore i dati nam mandat. Kao drugo, e, kad smo čekali odluku komisije u vezi sa sporazumom, odbori su rekli da su htjeli dodati financijske usluge. Ja sam to rekao pismeno i mi smo podržali našim glasom tu ideju. Došlo do nekih zaključaka E, da netko je rekao da su se financijske usluge htjeli isključiti iz ovog sporazuma, ali mi to sve imamo crno na bijelo u izvješćima ovog parlamenta. Zato do sada nisam imao neki dobar razlog da bih se predomislio u vezi sa uključivanjem financijskih usluga. E, dakle, mogu reći da bi bilo moguće stvoriti transatlantsko tržište koje bi postalo e, tržište razmjene robe usluga najvažnije na svijetu. To je nešto što bi bilo centar naših ekonomija i na taj način bi se produbili odnos između naših regija. Kako ćemo našim građanima i tvrtkama objasniti da mi želimo stvoriti najambiciozniji sporazum do sada? Kao prvo, nemoguće je to učiniti isključivši element koji je u središtu svakog partnerstva koji se tiče trgovine. ne razumijem kako bismo sa većom konvergencijom u tom pogledu mogli pogoršati zaštitu građana i utjecati na pružatelje financijskih usluga. Mi moramo imati zajednička pravila, zajednički okvir na kraju krize, jer ako to ne budemo učinili, posljedice neće biti dobre. Dvije e, strane e, Atlantskog oceana e, doći će u tešku situaciju i onda bi globalna situacija se mogla pogoršati. Bolje je jačati paralelno na taj način sa takvom vrstom sporazuma nego imati nacionalne sporazume. E, dakle, ako ne postoji sporazum između dvije sile, to nije dobro, jer takva odluka u ovom slučaju se može donijeti na međunarodnoj sceni. Mi bismo trebali jače utjecati na međunarodnoj sceni, moramo pokušati eksportirati naše, naše dobre propise. mi moramo e, nastaviti sa raspravom, sa razmjenom mišljenja, ali kao izvjestitelj moram reći da nije bilo krivo inzistirati na nekim točkama, na primjer na uključivanju financijskih usluga u TTIP. I još posljednji komentar u vezi sa transparentnošću. E, Biću vrlo jasan. Sudjelovao sam u svim raspravama o sporazumima e, na području trgovine u posljednjih 15 godina na razini takozvanog Global Europe. Mi idemo dalje s tim europskim projektom i do sad nismo imali ovako otvoreno pregovaranje kao što je bilo ovo. E, ovdje je bilo najmanje misterija e, u odnosu na sva ostala pregovaranja nije bilo tajni, bili su dostupni svi dokumenti komisije. Ali što se tiče ovog parlamenta, on posjeduje sve pregovaračke dokumente Unije. E, svaki pojedini redak napisan je i postao je dostupan svima. To je jako važno reći jer ponekad e, u prošlosti mi nismo imali mogućnost podijeliti dokumente sa vijećem i članovima parlamenta. E, stvarno se ne možemo žaliti da je tu nedostajalo informacija. Ti dokumenti bi trebali možda biti i e, tajni, ali neke informacije su procurile u javnost i sa tog stajališta stvarno ne možemo usporediti situaciju s prošlošću. Moramo svakako biti ozbiljni kad govorimo o transparentnosti ne možemo pregovarati o investicijskim sporazumima i sporazumima o trgovini e, uvijek online e, prijenosom preko interneta. jer bi u tom slučaju bilo da ćemo otkriti naše karte sugovorniku, odnosno drugom igraču. Ponavljam, moguće je pristupiti svim dokumentima i stvarno se ne možemo žaliti u tom pogledu. Dokumenti koji su e, postali dostupni javnosti vrlo su opširni kao nikad do sada. E, parlament je postigao vrlo visoku razinu sensibilizacije i to pokazuje da ne postoji nikakav nedostatak transparentnosti. To nije razlog zbog kojeg bismo trebali biti protiv ovog sporazuma. Nadam se da ovo nije posljednji e, događaj posvećen te tipu e, i kao izvjestitelj zahvaljujem vam na uskoj suradnji u vezi sa ovim predmetom Zahvaljujem svim odborima koji su dali doprinos u stvaranju jedinstvenog tržišta koje će također predvidjeti slobodno pružanje financijskih usluga. Hvala gospodine Morera. Zaključit ću sada sa nekoliko e, točaka, mada je kolega već rekao sve o transparentnosti. Mislim da neke stvari treba pocrtati. Svi smo svjesni toga da se rade o sporazumu koji je jako važan iz mnogih razloga, zbog zapošljavanja financijske stabilnosti i tako dalje, ali najvažnije je to e, što se nalazimo u specifičnom trenutku. Moramo to sad učiniti sad ili nikad imamo vremena do kraja godine da bismo zaključili pregovore. Što ambiciozniji e, budemo bili, to ćemo bolju perspektivu uspjeti e, ostvariti. Ako ne budemo uspješni, izgubit ćemo našu važnost na međunarodnoj sceni moći ćemo i utjecati na mm, konvergenciju propisa na međunarodnoj razini i to je jako važno zato što mora postati međusobno priznavanje propisa. E, financijske usluge i propisi o financijskim uslugama e, su usko povezana područja financijske usluge trebaju biti uključene u te tip. Mislim da se oko toga svi slažemo Ovaj parlament, kao je rekao profesor Morera, već je jasno rekao da financijske usluge moraju biti uključene i ja smatram da ne smijemo strahovati e, od toga što se događa na drugoj strani Atlantika. Mi znamo da, da ne želimo pogoršati situaciju a to uključuje i pružanje financijskih usluga. Dakle, mi ne bismo smjeli strahovati da će doći do pogoršanja situacije. Gospodin Skinner je rekao da globalni problemi traže globalna, ne lokalna rješenja. Ja se potpuno slažem s njim. Moramo to imati na umu. Nadam se da ćemo što prije dobiti dobru vijest, a to je da su započeli pregovori oko uključivanja financijskih usluga. Hvala svima e, na vašem doprinosu raspravi, a sada vrlo kratak predah do 17.15. kad ćemo imati razmjenu gledišta sa povjerenikom Barnijerom. Hvala.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 So thank you very much indeed uh, to all for being here. We move on to point 16. Hvala svima što ste danas ovdje prisutni i sada prelazimo na točku 16. Razmjena gledišta s povjerenikom Barnierom, povjerenikom za unutarnje tržište i usluge. To je posljedna razmjena gledišta s povjernikom Barnierom e, nakon one koja se dogodila 16. E, rujna. A ovo je stvarno posljednji e, sastanak sa ovim sazivom parlamenta. Mi znamo da ste vi važna ličnost za budućnost Europe, nema sumnje, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Vrlo mi je drago što ste sasvim ovdje s nama. Ne znam je li će to biti zadnja sjednica koju ćemo imati u okviru dijaloga s vama, s vašim odborom. U svakom slučaju ću s vama sve do kraja vašeg mandata, a i nakon toga e, bit će mi drago ponovno vas sresti u onom vremenu koje meni još predstoji do kraja mog mandata, do dakle, listopada još nam predstoji dosta posla, e, meni i vašem odboru. Prošli dan sam se sjetio onoga što sam ovdje rekao u ovoj dvorani, čini mi se, 13. siječnja 2010. godine, nešto malo više od prije četiri godine, kada ste me E, saslušali prije nego što sam e, započeo svoj mandat kao povjerenik e, zaslužen za unutarnje tržište i usluge. Bilo je to važno za mene, a i za vas, da redovito vršimo provjeru, a prije svega pri kraju naših mandata, onoga što smo učinili i odgovarali to onome što smo rekli. Ja sam rekao što smo mi učinili zato što ne želim pretendirati da sam jedini e, akter u ovom novom zakonodavstvu vezano s financijski sektor koji dugujemo građanima i poreznim obveznicima nakon krize i čini mi se da ono najvažnije za što sam se zalagao baš ovdje prije početka mog mandata da je to realizirano iako moram reći da moramo ostati dalje iznimno e, pažljivi što se tiče primjene, oštrine, mjera koje smo poduzeli i e, u budućnosti nam još i nekoliko važnih dokumenata. Što mogu reći četiri godine nakon e, mog posla? imali žuj krize? Naravno da da. Ja mogu reći, mi možemo reći da e, suočeni sa novim krizama, da ćemo moći ih anticipirati bolje nego prije, da imamo bolje instrumente kako bismo upravljali kako javnim, tako i privatnim subjektima, kako bismo se bolje suočili s krizom no ja predlažem da i dalje budemo pažljivi e, kako bismo završili s radom na zadnjim dokumentima koji su na našim stolovima. Ono što se tiče financijskog tržišta, to je e, akter koji je iznimno maštovit. E, prije svega razmišljamo o onome što se dogodilo prije četiri godine vezano uz mjerila, ali sigurno možemo naći i druge primjere i isto tako zato što zastupnici nam predstoji jedan kompleks na kojem moramo pripaziti. Dakle, imamo slab gospodarski rast, iako se on vratio. Imamo međubankarsko e, tržište koje još nije u potpunosti ustanovljeno. Mnogo dugova, a isto tako i globalne rizike koje mogu pristaći e, s područja izvan Europske unije koji mogu e, na neki način oslabiti uniju. Stoga moramo ostati i dalje vrlo pažljivo, moramo ići do kraja naših tekstova i e, učiniti da oni budu što prije moguće operativni. U ovom uvodnom izlaganju htio bih također otvoreno govoriti o e, onim dosijema koji su u nadležnosti vašeg odbora, a koje moramo doista zaključiti u idućih nekoliko tjedana, a isto tako i o drugim tekstovima koji su na našem e, programu, a naravno uzeš u obzir i rokove koje nalaže vaš, kraj vašeg saziva. Imamo tri tekstova koje treba dovršiti. Što se tiče su zakonodavaca, dakle nije samo dobra volja ili politička volja dovoljna. Imamo jedinstven mehanizam za rješavanje banaka, imamo e, pristup osnovnim bankarskim računima i imamo e, posebne informacije koje se tiču e, proizvoda namijenjenih malim ulagačima, takozvani paketi ulagačkih proizvoda. Posebni prioritet, e, to svi znaju, znaju izvjestitelji, znaju izvjestitelji sjeni, dakle je dovršetak bankarske unije, moramo naći dogovor što se tiče drugog stupa. Treba nam bankarski sustav u EU koji neće biti krhak da kako ne možemo imati bankarski, europski bankarski sustav e, na način na koji smo ga mi zamislili dakle, sa nadzorom i rješavanje banaka koji bi ostao e, zakržljal. I zbog toga smo predložili, ja sam predložio, europski sustav i europski mehanizam za rješavanje banaka koji će pratiti e, europski mehanizam za nadzor. Mislim da imamo dovoljno sporazuma, tako da možemo prije svega u ovom zadnjem vrlo važnom tijelu koji će se sutra naći dogovor i e, ja bih htio sada još e, vam navesti što još u tijeku. Što se tiče uloge, ja dijelim vaše mišljenje kada kažete da je trenutna situacija presložena, e, uloga vijeća je prevažna, prije svega što se tiče plenarne, sjednice nadzornog odbora. Mislimo da, e, da vijeću trebamo ograničiti pravo veta e, na prijedlog komisije samo u dva slučajeva. Kada vijeće smatra da se, da instrument rješavanja koje predlaže odbor nije u javnom interesu i po drugo kada komisija predlaže da se koristi veći iznos iz fonda od onog kojeg je predložio odbor. Dakle, u tim slučajevima postoji dakle, intervencija nacionalnih kredita koja je važnija od e, zamišljenog. Što se tiče nadzornog odbora, e, mislim da treba brzo donijeti odluku, učinkovitu odluku što se tiče tog instrumenta i da to treba biti jednako kao i što se tiče rješavanja i dakle da bi uloga plenarnog odmora trebala biti ograničena tako što će se podići prag koji pokreće njegovu nadležnost. Što se tiče financiranja mehanizma potrebno je da imamo vjerodostojan jedinstveni fond za rješavanje banaka koji može početi s radom već od prvih dana koji će imati dovoljne resurse i stoga podržavam prijedlog predsjedništva da se formula formulacija članka 69 iz pravilnika približi tekstu koji ste vi predložili, dakle radi se o tome da se u pravilniku piše obveza za odbor da opskrbi fond dovoljnim sredstvima dovoljnim financijskim sredstvima. Dame i gospodo, zastupnici, vi znate kakva je moja pozicija, vi znate da ja vjerujem u smisao odgovornosti su zakonodavaca i nadam se da ćemo tom zajedničkom boljom moći sutra postići dinamični i vjerodostojni kompromis o jednom europskom mehanizmu, iako će se dakle stvari sa tim udruživanjem odvijati na progresivni način. Drugi e, dosije gdje moramo zaključiti s radom, to je dosije, e, takozvani potrošački dosije, koji se tiče prije svega teksta eh, o KIDIP-u, dakle proizvodima za male korisnike, za koje izvjestitelj Premoš Perez i prijedlog direktive kojim se pruža pristup eh, svim europskim građanima osnovnom bankovnom računu, izvjestitelj Gen Krute. Što se tiče Kidipa, čak i ako je postignut sporazum o glavnim točkama, kao na primjer eh, ulaganjima vezanih uz proizvode osiguranja, informacije koje trebaju biti dane na na formularu i mogućnostima intervencije i opet Ja sam siguran da ćemo e, preko sutra moći postići sporazum na zadnjem tijalogu. Svi dakle moraju otvorno pristupiti tom sporazumu kako kako vijeće što se tiče e, proizvoda veznih uz tako i parlament što se tiče oznake složenost. Blizu smo sporazumu o jednoj direktivi do koje mi je iznimno stalo, zato što je to građanska financijska direktiva, konkretna direktiva što se tiče osnovnog bankarskog računa. I nadam se da će tijelo koje će se održati preko sutra biti plodonosan. Isto tako želim naglasiti da uvjet koji su neki postavili što se tiče otvaranja bankovnog računa, gdje e, potrošač mora dokazati da postoji između njega i te države članice neka veza e, kada e, daje svoj zahtjev, da je to suprotno, ja sam to istražio sa svojim kolegama iz pravne službe, da je to e, suprotno osnovnim načelima slobodnog, slobodnog kretanja. Svaki potrošač koji želi iskoristiti svoje, svoja prava slobode i koje želi pristupiti unutarnjem tržištu ima to pravo, ali naravno ako je otvaranje računa ako, je otvaranje, ako se otvaranje računa čini u svrhu zlouporabe, onda banka ima pravo to eh, odbiti i drago mi je ako bi parlament mogao podržati pristup komisije što se toga tiče. Isto tako vijeće je dodalo jednu klauzulu što dopušta državama članicama da usvoje nacionalne mjere, nezakonavne nacionalne mjere i da se time smatra da su oni u sukladnosti sa zahtjevima direktive. Ja tu vidim jednu problematiku jer ne možemo e, izvršiti transpoziciju direktive nacionalnom mjerom koja je neobvezujuće prirode. I tu isto tako molim eh, razumijevanje Europskog parlamenta o tom tekstu. To je iznimno važan tekst za građane. Imamo 9 milijuna europljana eh, kojima su banke odbile otvarati, eh, otvaranje banko, bankovskog računa koji se nisu mogli integrirati u društvo. To je dakle onaj dosije koji ćemo uskoro moći zaključiti. Drugi dosije tiče se jednog teksta koje zapravo ne možemo završiti, da, to jest nekoliko tekstova imamo eh, situaciju da to nije moguće napraviti prije novog saziva pa-, parlamenta. Radi se tu o paketu eh, protiv upranja novca gdje je izvjestiteljica eh, gospođa Kleva Kekuš i gospodin Karinš i sljedećeg to je prošlog tjedna e, je bilo glasovanje o tome i nadam se da će biti sličan slučaj i e, na prvoj sjednici, plenoj sjednici u travnju što se tiče zakonodavnog paketa o plaćanjima, što uključuje reviziju direktive o platnim uslugama i uredbi o multilateralnim međubankarskim naknadama. Znam da ste vi, Pablo, tu izvjestitelj i mislim da ćemo te tekstove moći završiti definitivno prije kraja ove godine. Drugi dosijeji se ne mogu niti zaključiti pod ovim sazivom parlamenta, niti se može njima posjeći dogovor na plenarnoj sjednici nažalost, e, možemo reći da žalimo to, ali to je tako. E, što se tiče važnosti prijedloga koje sam vam iznio prema referentnim odlukama, e, indeksima, Svačam odluku odbora Ekona da se to prenese u sljedeći saziv. Ne postoji širok konsenzus među klubom i zastupnicima da bi se moglo odaslati snažna poruka ovoj temi prije kraja vašeg saziva. I tu moram reći da nam je potreban široko, široko područje primjene sukladno principima Joska, da je to vrlo bitno da bi se osiguralo solidnost, eh, vjerodostojnost i kontinuiranost referentnih indeksa eh, kao i pravna sigurnost njihovih administratora i onih koji eh, ih određuju. Ja svačam hitnosti ovog prijedloga i e, odlučan sam raditi sa parlamentom i vijećem kako bismo došli do ambicioznog sporazuma. E, glavno pitanje je da se bojim se da sličan rizik e, što se tiče onoga Libora je već identificiran i za druge indekse kao na primjer za indekse vezanih u sirovinu. Što se tiče monetarnih fondova, tu je Elka, gospodin Elka izvjestitelj i tu mi je žalo što postoje određene razlike u mišljenju vezanih uz kapitalne zalihe koje se primjenjuju na nacionalni sustavi mirovinskog osiguranja i da je to dovelo do blokade situacije. zapravo u srži ja i dalje smatram da je taj prijedlog uravnotežen ali, e, kako bi se postigao dogovor, ja sam spreman prihvatiti amandmane koje je podnio gospodin Jean-Paul Gozet što se tiče postupnog e, uvođenja e, na snagu kapitalnih zaliha, dakle pet godina umjesto tri i jedne revizorske klauzule na, pol, na preliminarnoj razini nakon tri godine. Dakle, a sada da vam kažem nešto o mjerama s razine 2 o CRD u 4. Uspostavljanje CDA 4 pojačava solidnost financijskog sektora Europskoj uniji e, i mi smo e, snažno radili kako bismo e, dobro izradili taj tekst. To je jedan od kamena temeljaca našeg zakonodavstva. On se primjenjuje od 1. siječnja 2014. godine. Sve države članice su se aktivno angažirali što se tiče transpozicije direktive, iako su samo dvije među njima do sada, kada govorim, uspjeli u tome. Mnogi nisu uspjeli E, ispoštovati vrlo kratak rok koji smo mi nametnuli sa dakle, e, rokom od šest mjeseci. Većina država članica, prema informacijama koje ja imam, će biti u mogućnosti transpozirati te nove norme prije sljedećeg ljeta. I e, ja ću to isto tako reći ministrima na sljedećem sastanku, neslužbenom sastanku Ekofina, na kojem ću sudjelovati u Ateni. Paralelno je komisija završila i Eh, prenijela prvu, prvi niz tehničkih norma, obvezujućih tehničkih norma koje je izradila EBA. Usvajanje tih tehničkih normi je vrlo važan, važan, važan korak kako bi se propisi iz direktive o E, zahtjevima za vlastite fondove primijenili na dosadan način u cijeloj Europskoj uniji. Zatim što se tiče regulatornih tehničkih normi e, koje je komisija usvojila, one su pravno gledano po mišljenju dosljedne, uravnotežene i sukladne mandatu iz CRDA 4. Projekte koje je predstavila EBA projekti koji su, koje je pisala Eva su solidni, ja ih nisam promijenio. Moje službe su e, držale parlament informiranim koliko je to bilo moguće i e, stavili su na raspolaganju e, parlamentu tako što su došli predstaviti te norme i tako što su isto tako bili na sa, posebnom sastanku vaše komisije kao i vaših koordinatora. Ja ću naglasiti ovu točku. Znam da nemamo mnogo vremena, ali ja sam sam natjerao Europsku agenciju za nadzor banaka da radi brže. E, radili smo e, dosta kraće na tome nego što bi to inače bio slučaj. Radili smo vrlo maljivo na tome i u rokovima smo e, zaprimili te informacije o normama. Nadam se da ćemo ići brzo i dalje. Ja sam ja vam stojim na raspolaganju za informacije kao i moji suradnici dakle, što se tiče teksta sa razine prve, Komisija i EBA su dakle obvezani s tim tekstom i ja pravno gledano ne mogu proširiti ili smanjiti područje primjene CRDA4 e, samo tako u ovom trenutku. Tijekom postupka usvajanja regulatornih tehničkih normi ETS Komisija je posvetila posebnu pažnju tome da tekst sa razine 2 u potpunosti poštuje mandat, a i područje primjene teksta sa razine 1. To je prije svega e, točno što se tiče vrlo osjetljivog pitanja e, e, isplate tehničke norme sada omogućuju da jasno identificiramo osobe eh, s kojim su ciljene sa ovim novim pravilima Europske unije eh, vezanih uz bonuse i to je neophodno ako želimo izveći da se eh, ta pravila izbjegavaju. Ja bih se htio pozitivno izraziti o ovom prijedlogu ETS-a i vrlo brzo ćemo objaviti isto tako i delegirana pravila kako bi banke što prije morale e, primijeniti taj, e, ta pravila i u odsudstvu ETS-a banke će imati i moram još na kraju reći da im ne smijemo ništa poklanjati. Zatim nešto što se tiče rada ovog odbora nakon kraja ovog saziva parlamenta. To je nešto što sam ja stvarno smatrala od ključnog značenja, to je reforma europskih banaka. To je tema koju sam vam predstavio nakon što smo napravili sve ostalo, sve horizontalne tekstove, kako bismo mogli provjeriti jesu li ti tekstovi dovoljni, jesu li oni dobro primijenjeni. Mislim da oni mogu biti dovoljni za većinu banaka, a da one nisu dovoljni za glavnih 30 banaka. I to je bio cilj e, ovog, ove ambiciozne reforme e, i to je sad ovaj prijedlog koji imate pred vama što se tiče banaka koje su prevelike da bi propali, koje stoga treba spašavati javnim novcem. Ja sam čuo mnogo kritika, pa iz moje vlastite države, kritike koje nisam uvijek dobro shvatio, ali svatko mora preuzeti svoje odgovornosti. Ja sam pokušao te prijedloge prilagoditi, pokušao sam naći dobru ravnotežu između financijske stabilnosti i stvaranja najboljih mogućih uvjeta što se tiče poticanja kredita upućenih realnoj ekonomiji. U svim ovim tekstovima ja sam si postavljao isto pitanje, ne samo što se tiče ovog sistema o e, strukturnoj reformi banaka, nego i za sve ostale dokumente. Dakle, kako naći dobru ravnotežu e, spajanje, e, dakle s jedne strane odgovornosti transparentnosti financijskih tržišta, a zatim isto tako i trošak tih mjera ili ograničenja koje oni e, stavljaju na financijski sektor i cijela moja e, skupina je dobro radila, opća uprava Markte. Mislim da smo u načelu uspjeli naći doista tu ravnotežnu točku. A sada isto tako treba e, procijeniti općenito dosljednost e, što se tiče programa financijske regulative. Možda moramo isto tako identificirati neželjene učinke na rast. To je cilj e, naše ekonomske revizije, to je cilj e, ekonomske revizije našeg plana financijske regulative i to je nešto što ću ja predstaviti u travnju. Na posljedku vam želim najaviti da će komisija sljedeći tjedan usvojiti priopćenje o dugoročnom financiranju kao odgovor na raspravu o dugoročnom financiranju ekonomije gdje ste vi sudjelovali u toj, raspravi, a prije svega gospodin Klinc i to je e, nešto za što smo primili 300 doprinosa od strane e, poduzeća i za što smo izradili e, i zelenu knjigu. Dakle, moram reći da sam se vrlo aktivno angažirao tijekom ovih četiri godine. Ja sam predložio da spojimo eh, gospođu Bols sa gospodinom Lineom sve zastupnike parlamenta koji su radili na ovim dokumentima koji su bili pod mojom odgovornošću do početka travnja sa i eh, čelnicima države vlada koji su također radili na ovim dokumentima. Ja sam pokušao ovih četiri godine raditi e, na volontarističan način, oslanjajući se na vrlo stručne, stručnu ekipu i učiniti u četiri godine ono na što sam vam se omijeni e, obvezao u siječnju 2010. godine tu pred vama i to je nešto što ćete vi naravno morati opravdati isto pred vašim e, biračima ako želimo doista pokazati da smo naučili lekcije iz gospodarske krize koju smo doživjeli koja je bila doista nevjerojatnog opsega. Hvala vam na vašoj pažnji. Kako je ovo trajalo? Ne znam, nisam gledala, ali puno. Hvala vam povjereniče, a sada u ime Pučana dajem riječ gospodinu Langenu. Da, hvala povjereniče. Želim vam kao prvo zahvaliti na ovih proteklih četiri pol godina. Da, u redu Hvala vam gospodine Prveniče. Kao prvo vam želim zahvaliti na poslu koji ste obavili ovih četiri pol godine koji ste pokrenuli ili koje ste u uskoj suradnji s parlamentom izradili. To je e, dosta iznimno. Ja mislim da sam ja najstariji član u ovom odboru, skoro 20 godina. I e, živahno se sjećam Naravno, ako dobri Bog da još, još pet godina, ja se vrlo živno sjećam vašeg prethodnika gospodina Megrivija. On je otišao na konjsku utrku, dvije godine je propustio financijsku krizu i prvi put je 15. ožujka 2009. godine uopće reagirao na proteklih tri godina. I tada je nažalost dao prvi put sažetak eh, popisa mogućih eh, projekata. Vi ste došli na ovu funkciju i morali ste odmah e, zapeti za posao i ja moram reći sa velikim poštovanjem da ovo što ste vi ovdje postigli da je to stvarno uzorno pa i što se tiče vaše suradnje s parlamentom. Nismo uvijek bili istog mišljenja. No ja se nadam da dio ovih stvari koje ste upravo naveli da do 31. listopada 2014. godine sa novim sazivom parlamenta, sa novim odborom još možete dovršiti to je ipak dakle više od dva mjeseca e, razdoblja za pregovora. Ja imam tri e, različita pitanja. Kao prvo što se tiče delegiranih pravnih akti. Kao, kao što znate, što se tiče delegiranih akti za derivate, mi smo prije godinu dana postigli sporazum s vama, sa komisijom, da će se parlament povremeno uključiti u taj proces. A sada nam predstoji poduža pauza i pitanje je kako će se komisija obhoditi sa delegiranim aktima do početka rujna. Kao što znate, sami ste rekli da ne smemo ići više od toga, da ne smemo biti ni ispod toga. Dakle, kako će se osigurati da e, će ti delegirani akti e, doći doista na provjeru u parlament? Kao drugo, želim pitati ova strukturna reforma koju ste spomenuli, na primjer sa sustavom podjele banaka, to niste mogli sada više predložiti, ali po mom uvjerenju europski bankarski sustav mora biti smanjen u svom opsegu. Jer nije moguće da, na primjer, derivati se popenju na 12, da 12 puta veću, veći iznos od drugih proizvoda. Sada postoje različite procjene rizika, različite, različita preklapanja, različite troškovi, a posebno mala i srednja banke kažu da su one među ostalom žrtve petrijane regulative koje su nam, viso, koje su nam velike banke nametnule. Kako možemo spriječiti, bilo da se radi o bankovnom unijom, bilo da se radi o kontroli putem Europske središnje banke, da male institucije moraju obavljati isti administrativni trošak kao i zapravo velike banke kojima je to namijenjeno. I zatim što se tiče banaka, čini mi se da što se tiče rješavanja banaka nećemo postići sporazum putem eh, prijedloga komisije, već putem odluke vijeća Nadam se da će se to još ostvariti, ali mislim da je važnije nešto poduzeti nego vremenski pritisak jer Europska središnja banka će tek u studenom 2014. godine doista početi vršiti kontrolu banaka. A ja smatram da ako ovom tjednu, dakle sutra nećemo postići sporazum, onda će onda to neće se u potpunosti urušiti. Vi još imate vremena do kraja ove komisije dogovoriti e, to pitanje sa novim sazivom parlamenta. I stoga ja smatram da je bitnija kvaliteta od e, toga da se prepustimo vremenskom pritisku. To bi bila moja primjedba. Hvala vam, gospodine povjereniče. Ja, Werner Langen, son appréciation sur euh, le travail que j'ai conduit. Hvala vam na ovako dobroj ocjeni mog, e, mojeg rada. To je bio moj posao, ja sam se obvezao da ću ga pošteni, pošteno raditi i kada sam se vratio u komisiju, budući da je ovo moj drugi mandat, kad sam se vratio u komisiju, namjera mi je bila da promijenimo smjer europskog gospodarstva, zato što budemo iskreni, malo smo bili malo smo skrenuli bili stoka, to jest išli smo već 30 godina istim smjerom previše povjerenja u samoregulaciju i to nije davalo e, dobar, dobre rezultate, to se vidjelo kao e, neoliberalizam, kao zapravo karikatura liberalizma. Financijska tržišta u Europi i zapravo diljem svijeta su vjerovali da mogu činiti što žele, a mi smo im to dopustili. E, luđački činovi, otrovni proizvodi, e, sve na štetu potrošača. I zato sam se ja obvezao, zato što čvrsto vjerujem da smo morali promijeniti smjer. I eto, pripremili smo e, određeno zakonodavstvo, kao što i Werner dobro zna. O putovnicama za rizični kapital, e, sve je to bilo u skladu s potrebama kojima smo se morali, e, s kojima smo se morali baviti. U delegiranim aktima nisam zaboravio što smo učinili, imali ste potpuno pravo. I to sam pokušao imati na umu. U, u postupku o e, direktivi o kapitalnim zahtjevima. Tamo sam i do samog kraja parlamentarnog saziva odlučio, dakle, zapravo razmišljao o tome da to ne učinimo provedivom i da ne osiguramo da ćemo to dosljedno primjenjivati pod razinom 1. Ja sam zatražio od svih da djelujemo brzo, ja želim da budemo brzi, ali sada ali želim i transparentnost. I e, sada napokon možemo primijeniti to, te zakone, zato što u svakoj zemlji su do sada radili, svaka je zemlja zapravo do sada postupala onako kako je htjela. E, ljudi uvijek pokušavaju zaobići restrikcije koje uvedemo. Tako da, ja ću definitivno ispuniti svoje obveze o Emir i e, o odlučnosti o suradnji sa Europskim parlamentom. A sada, što se tiče banaka. Mislim da ne bismo trebali gubiti previše vremena na parlament će se promijeniti, a ovdje govorimo o vrlo složenoj reformi. Mm, ovo se primjenjuje na najvećih 29 e, banaka i bilanca tih banaka je otprilike iznosi otprilike koji BDP zemlje. Deutsche Bank ima 80% ili francuske banke ili ostale banke u drugim državama. Njihove su bilance više od BDP-a zemlje u kojoj posluju i to je prijednja cijelom gospodarstvu Europe. I zato zbog svih tih banaka moramo imati zakonodavstvo na europskoj razini, ne samo kao e, nešto što je dodatno nacionalnim e, propisima, već moramo otići korak dalje. I zbog toga sam predložio da, da to učinimo upravo u ovom slučaju, a to je zabrana trgovinja imovinom, zato što to je isključivo špekulacija i banke su se to upustile a, i koristile te prakse, a da se prije toga ne e, savjetuju. Zato smo tu odgovornost pre, predbacili na nadzornike, da u slučaju kada se prijeđe određena razina rizika, da moraju nešto poduzeti. Ja sam to sve pokušavao kalibrirati. Htio sam da to sve bude proporcionalno i to posebice kada govorimo o malim bankama. Dakle, i to i sami znate i zato se nadzor mora primjenjivati na svim bankama u Europskoj zoni. Jer imamo i primjere malih banaka sa velikim problemima. Dopustite da ponovim. Imamo male banke koje su izazvale velike probleme. Stoga nam trebaju stroža pravila u cijelom bankarskom sektoru. i htjeli smo to dobro oblikovati i osigurati proporcionalnost. 4. studenog 2014. ćemo početi sa operativnim, e, operativnom provedbom nadzora od strane Europske središnje banke. Europska središnja banka se za to aktivno priprema. Čuli ste direktore banaka da govore o svojim novim zadacima i znam da za zapošljavaju vrlo kompetentne osobe. Jer naravno nacionalni nadzornici će nastaviti sa svojim e, radom, ali to će sve biti pod odgovornošću i pod nadzorom sba Mislim da je u općem interesu Europe da e, taj mehanizam rješavanja banaka napokon dovršimo. Ne želimo čekati do rujna da bismo stvorili drugi stup. Sad već imamo sve što nam je potrebno. U, na neće biti ničeg novog, nego ćemo jednostavno biti šest mjeseci unapred. Šest mjeseci će proći, a da nismo ništa napravili. Iz tog razloga sam poticao grčko predsjedništvo te predsjedništvo e, Euroskupine. Oni imaju vrlo aktivnu ulogu i da pokušaju što prije e, to učiniti. Dobro, sljedeći govornik. Ali gospodin Lambert mora otići za nekoliko minuta. Hoćete li mu dati da govori prije vas? Moj prijedlog je da nakon mene direktno govori Filip i onda da povjerenik odgovori zajedno. Je li to u redu? Može. I ja ću pokušati biti što je kraći moguće. Mm, povjereniče, dragi gospodine Barnier, moram reći da mislim da ste odradili odličan posao. Pokazali ste snažnu osobnost napravili ste posao dobrog Evropljana unatoč otporima sa svih strana i mislim da ste bili jako dobar partner ovom parlamentu i ovom otporu. Da zemlje članice nisu bile tako neambiciozne i tako sitničave, da nije bilo toliko lobiranja i toliko otpora prema ovakvim dobrim europskim rješenjima, mislim da bismo bili uspjeli postići mnogo više. No ne mislim da ste za to vi krivi. Da nismo učinili više nego što smo mogli. Učinili smo mnogo dobrih stvari za Europu. Nismo iz iste e, političke obitelji, no to doista nije bitno. Ja vas u potpunosti poštujem. I kao gospođa Ferreira mislim da socijalisti u ovom parlamentu doista e, jako poštuju vaš rad. No, opet dopustite mi da kažem ono što nije učinjeno. Govorili smo o odvajanju banaka, gospodin eh, Langen je to spomenuo. One ne banke, to je nešto što bih ja htio, to je nešto čemu bih htio govoriti. Naravno da bankarski sustav mora biti bolje reguliran i to na jedan sustavniji način, no ne smemo zaboraviti i ne banke. koje se bave istim stvarima koje radi banke. Um, dopustite mi da spomenem agencije za kreditni rating, s njima nismo uopće završili. I još jedna točka koju bih htio spomenuti i oko koje se ne slažemo, a to su delegirani akti općenito. Moj klub zastupnika smatra da mm, politika komunikacije između komisije i ovog odbora da bi ta komunikacija mogla biti mnogo bolja. Da, vi nekad usvojite delegirane akte sa vrlo kratkim rokovima i koji su toliko tehnički da mi ne možemo obaviti svoj dio posla. I to se, i to, i to vrijedi na e, direktivu o kapitalnim zahtjevima četiri te na direktivu o plaćanjima bonusima. Ne slažemo se s time jer mislimo da je e, predloženi sustav ima jako puno rupa i mislim da, da ste slijedili isti duh kao i ranije u prošlosti da bismo bili uspjeli postići bolje rezultate. Ako sagledamo to zakonodavstvo ako pogledamo neformalne dokumente, e, vrlo često smo bili iznenađeni onime što smo vidjeli na stolu. Da smo imali vremena, rekli bismo to ranije, ali mislim da smo prije radili sa e, boljim, u boljem duhu i ako bismo nastavili u tom stilu, mislim da bismo do srpnja mogli imati puno bolje e, zakone. Ima tu još nekih proturiječnosti, proturječnosti, ne samo o bonusima, već i o drugim financijskim e, elementima. E, koje bi trebalo malo sigurnije definirati. Mislim da smo to mogli bolje učiniti. Samo financiranje, o tome isto govorim. Jako je puno problema s detaljima i trebali bismo te detalje rasvijetliti i učiniti bolje za boljitak realnog gospodarstva. Morao sam ovo uh, reći, morao sam iznijeti ove kritike, nadam se da, ćemo to, da će doći do poboljšanja. Zadovoljni smo vašim dobrim radom i znate koliko smo aktivni i želimo unaprijediti sve što možemo u interesu naših građana. Podsjećam vas da imate pet minuta za pitanje i odgovor, ne samo za pitanje, zato što ako ne povjerenik neće moći odgovoriti. Sada dajem riječ gospodinu Lamberu. Hvala. E, siguran sam da ćemo imati još e, vremena razgovarati s vama prije nego što vam istekne mandat. U Sitiju znamo da banke rade sve što mogu kako bi pronašle način da zaobiđu europske mjere. I molim vas da zamolite EBA da bude stroža na strukture plaćanja i strukture naknade koje se uspostavljaju u Londonu. I ako bude potrebno, vi jeste čuvar zakonodavstva, molim vas da ako bude potrebno da tužite Ujedinjenu kraljevinu Europskom sudu zbog neodgovarajuće provedbe propisa. To je činjenica. I možda suci trebaju ocijeniti što učiniti. No svakako mislim da bi sve opcije trebale biti na stolu ako vidimo da britanski nadzornici iz Londona budu ignorirali europska pravila. Slažem se sa, sa gospodinom Bulmanom o tome što je rekao delegiranim aktima. Nedostatak sposobnosti europskog bankarskog sektora e, da preuzme odgovornost zato ti delegirani akti doista moraju biti vrlo strogi. Razgovarao sam s vašim osobljem o tome i sa EBA-om za vrijeme rada na delegiranim aktima. Mi mislimo da nisu dovoljno strogi. Drugim riječima, ljudi koji imaju plaću višu od 500.000 tisuća eura, zašto im je to potrebno? 500 tisuća eura, a nisu e, dio uprave. Dakle, što će im toliko novaca? E, najprije da odgovorim gospodinu Bulmanu i isto vrijedi za gospodina Langena. Drago mi je da svi klubovi cijene naš posao i kažem naš, zato što imam sreću da imam vrlo dinamičan kabinet i ured e, za jedinstveno tržište je također e, smješten vrlo blizu i s njima smo jako usko surađivali. 200 je osoba radilo na svim ovim tekstovima, tako da to je doista jedan kolektivan rad cijele moje službe. I želim još jednom ponoviti da sam doista dirnut vašim riječima. No, nećemo se oprostiti danas, zato što sam ovdje još nekoliko mjeseci, a vi biste se mogli vratiti. Tako da se nadam da ćemo u budućnosti ponovno raditi zajedno. Kad govorimo o delegiranim aktima, imamo dvije teme. Dakle, imamo oblik e, i srž delegiranih akata, a zadnje pitanje koje je postavio gospodin Lambert, to je resursi banaka kad govorimo o e, dodacima. No, to bih htio odvojiti, te dvije teme. Iznenađen sam raspravom koju smo imali. Mislim da imate razloge da ne budete sretni, zadovoljni, moram vidjeti, ja zapravo podržavam EBA koji su radili jako puno na ovim e, temama. Oprostite, morao sam u parlamentu jasno reći da kad je EBA predložila ove standarde, ja sam ih odmah poslao u parlamentu. To nije moglo biti učinjeno brže. I možemo još uvijek vidjeti na koji način e, to funkcionira u praksi. Vidjeti na koji način se to može unaprijediti. Imam ogromno poštovanje prema parlamentu. Ja sam sam bio članom parlamenta prije nego što sam postao povjerenik. Tako da spreman sam naravno naučiti lekcije ako treba nešto unaprijediti. No kad govorimo o metodi i o rokovima, ne vidim kako bismo mogli biti brži. Što se tiče samog sadržaja. Sadržaj e, je uglavnom povezan s onime što je na razini broj 1 europskih e, propisa. A to znači da su ta pravila primjenjiva na ono što na engleskom zovemo material risk takers. Mogli bismo zamisliti da odemo korak dalje, zahvaljujući parlamentu, Sjetite se da je tekst bio unaprijeđen, ja sam vam dao podršku u svome. I sjećam se da je parlament uveo pravila o bonusima. Tako da jako dobro znate o čemu je tu riječ, o čemu je riječ u toj uredbi. I tu se specifično primjenjuje na eto, e, specifičnim dakle onima dakle koji poduzimaju rizike. I na temelju toga ciljevi razine 1, na njima je radila EBA e i kvantitativni kriteriji prate kvalitativne kva kriterija. Ima ih 15 i oni su vrlo, vrlo strogi kriteriji. nema više ljudi koji će izbjeći jako je malo ljudi koji će izmaći jednom ili nekoliko od onih 15 kvalitativnih kriterija. A nakon toga imamo i kvantitativne kriterije sa tri razine koje je spomenuo i gospodin Lambert sa 500 tisuća, 100 e, tisuća i 250 tisuća. To je jako puno novaca. I predložena je i provjera od strane stručnjaka između 500 do 750 tisuća. E, ta je direktiva izazvala jako, e, jako puno rasprava. Ja mislim da bismo je trebali e, strogo provoditi u skladu sa razinom 1 i na temelju preporuka EBA. Mislim da ovakav tekst, ovakav kako ga mi predložimo sa kvalitativnim i kvantitativnim kriterijima, da će uključiti gotovo sve material risk takers. Ako netko uspije to izbjeći, to će učiniti zato što jasno ne ulazi u tu kategoriju risk takersa. A mogli bismo ići i korak dalje, no moramo biti pažljivi zbog još jednog razloga. Što će se dogoditi na sudu Europske unije? To je Upravo na toj točki, dakle, kad govorimo o e, britanskoj vladi, ne bih htio da dođe do stvaranja pravne nesigurnosti koja bi mogla dovesti u e, raspravu ovo, ovo zakonodavstvo. I još jednom, mislim da gotovo svi risk takers će biti pokriveni ovim tekstom. E, taj će se zakon primjenjivati od 1. siječnja. I upravo zato vas pozivam na sljedeće. Dakle, da to izglasate kako bi se taj tekst mogao primjenjivati što je prije moguće. Bonusi. Dakle, to su nove kategorije, kategorije prihoda Aha, a koje nisu uključene u bonuse. Dakle, to je ona kategorija promjenjivog koja je onda dio fiksne plaće. 12. E, veljače sam pisao Ebi i mogu vam pokazati to pismo. drugog smo onda pisali svim nacionalnim e, regulatornim tijelima i zatražili od njih da nam objasne svoje nacionalne prakse, to jest prakse nacionalnih banaka i to posebice onih u Londonu. I sada čekamo te odgovore. Dakle, eto, pisao sam im bez da sam došao do vas. Tako da EBA je u veljači se obratila svim nacionalnim regulatornim tijelima. I ako budemo utvrdili da postoji netko tko izbjegava ta pravila, snosit će posljedice u skladu sa e, propisima EBA koja ima ovlasti reagirati. Baš kao i komisija. Još imamo šest govornika i 15 minuta. Tako da molim vas da se držimo ovih pet minuta. I zato je važno da, da postavljate jasna precizna pitanja. Hvala Pablo, hvala gospodine Poveniće. E, dakle, poštovanje i tako dalje zahvale, to sve želim samo mm, malo manje vremena za to iskoristiti, ali što se tiče vizije budućnosti, ja si postavljam jedno pitanje vezano uz e, savjest, Eliza radi iznimno dobro i mi pokušavamo završiti e, drugi dio bankarske unije. Ali ima još nešto što me zapanjuje. Ako na stranu stavimo rasprave o istim pitanjima koje stalno postavljamo i da malo pogledamo kako normalni vanjski građani gledaju na to, nam, oni će nas pitati tko odlučuje i tko plaća. I na ta dva pitanja mislim da za sada nemamo odgovore. Što se tiče onoga tko odlučuje, to je eh, potpuno netransparentno. Eh, vi ste to pisali na vrlo zanimljiv način i to je jedna od mogućnosti, ali u svakom slučaju zahvaljujem vam što ste naglasili da je ovo rješenje eh, što se tiče država članica presloženo, ali E, kada pitamo tko plaća, onda još gore situacija što se tiče fonda. Mi uopće ne znamo tko će plaćati. Ja mislim da i ja kao zakonodavac ne mogu reći da smo se usuglasili oko fonda za rješavanje banaka ako e, za 55 milijarde, dakle, to je vrlo visok iznos, a nećemo znati odakle taj novac zapravo treba doći. Hvala. Silvi Gulari je kao i svi izvjetli u Seni vrlo aktivna i ja ju zahvaljujem e, naravno isto tako i Lizi Ferreiri. Svačam ta dva pitanja ja sam si ih ja sam postavio i u inicijalnom tekstu komisije pokušao sam na to odgovoriti jednim europskim mehanizmom. Ja sam imao ideju koja je pristigla iz Europske tržišne banke same što se tiče zaštitnih mehanizama ili jedne proračunske linije iz ESM-a. Imamo dva su zakonodavca i mogu to reći jer sam osobno sudjelovao od početka do kraja i prisustvovala sam iznimno teškim raspravama uh, usred pregovora kako bi se postigao ovaj dogovor. Što se tiče pitanja tko odlučuje, malo prije sam jasno rekao da ja taj sustav smatram presloženim da on može biti pojednostavljen tako da se ograniči mogućnost intervencije e, odbora uz uvjete koje sam naveo i koje ja smatram legitimnim. Ja se nadam da uz pritisak e, grčkog predsjedništva i e, predsjedavanja Eurogrupe koje započinje sutra, da ćemo imati agnostički pristup. Dakle, kao što ste rekli, ja sam predložio da europski sustav bude jednostavan, a za sada tome nije slučaj. Nadam se da ćemo to sutra pojednostaviti. A pitanje je tko plaća. U ovom trenutku ne postoji proračunska linija, a ne želimo više da nacionalni javni novac financira te aktivnosti, jer to je zapravo to, želimo prekinuti vezu između e, države i banaka i moram reći da to nećemo napraviti od prvog dana jer su države članice zahtijevali progresivno udruživanje. Moći ćemo u prvih nekoliko godina udruživanja fondova raditi postepeno, dakle tih 55 milijardi treba biti dostupno odmah i taj jedinstveni fond će imati identitet e, što se tiče dakle progresivnih doprinosa, uduženih doprinosa, ali za zajamčenih doprinosa, dakle jamstvo da će taj novac pristući. I e, s te strane to, tom instrumentu objektivno daje vjerodostojnost, sposobnost e, koji će omogućiti da vrši svoju funkciju prije svega isto tako da može zatražiti daljnje financiranje na otvorenom tržištu. A tko plaće u detaljima? To su bankarske institucije. One su one koje ću plaćati. Oprostite, da ne gubimo vrijeme. U ovom trenutku smatrate li da može odbaciti jedan akt e, vijeća, to jest recimo sada suglasiti se s njima da ne znamo tko će plaćati. U tom slučaju ja predlažem da se uvede delegirani akt za komisiju i ja ću i dalje smatrati da je to najbolji mogući kompromis, da imamo dakle delegirani akt za komisiju. Poštujući, ako tako možemo reći, članak 69 e, priručnika. Ali mislim da je to i dalje najbolji kompromis, ja ću to mi smatram danas, ja smatrat ću to i sutra i mislim da je najbolje uvesti delegirani akt za komisiju. Hvala, a sada gospođa Wickford. U proteklih pet godina smo radili, pokušavali osigurati bolju regulaciju financijskog sektora, ali opet pokušavali ne zaustaviti zapravo kako mm, nam se ne bi dogodilo da zagušimo ulaganje u Europu i nadam se da će nam vrijeme pokazati jesmo li učinili pravu stvar i jesmo li uspjeli ostvariti jednake uvjete e, za sve igrače te jesmo li uspjeli izregulirati industriju. Jedna od ključnih stvari na kojima smo radili jest to da porezni obveznici više ne bi trebali plaćati račune zbog grešaka banaka. I zbog mene zapravo ja mislim da je važno da e, odobrimo pravila o bail-inu, a ne o bail-outu. I sutra ćemo postići, nastojati postići sporazum o SRM-u i to naravno podrazumijeva uključivanje i zemalja u eurozoni i one van njih. No imam dva kratka pitanje pitanja. Prvo, komentatori govore da je E, loša bankarska unija, gore rješenje od uopće nepostojanja bankarske unije. I druga stvar, ako ne dogovorimo, ne dođemo sutra do sporazuma, što mislite o mogućnosti što mislite o mogućnosti da parlament e, ne odobri e, dakle taj sporazum? Mislite li da bi to bilo posve neodgovorno? Viki, kao prvo zahvaljujem i vama na vašoj suradnji koja nikad nije bila slaba, ali prije svega želim reći da sam rado surađivao sa svima, pa i sa vama vašim klubom zastupnika. Što se tiče ove arhitekture koju sad imamo gotovo dovršenu, da možemo na temelju preciznih propisa i preciznih činjenica, a time ne želim prejudicirati onim tekstovima koje smo imali dvije ili tri godine prije, ali da sada možemo, e, znajući ove zakone, doista e, znati na čemu radimo što se tiče sveobuhvatnih studija ili procjene učinka i mislim da ćemo u travnju moći predložiti e, i staviti vama na razmišljanje i ministrima jednu prvu gospodarsku procjenu učinka cijele te strukture. No, globalno smatram da i dalje da postoji naravno trošak. Postoji trošak vezan uz, na primjer, direktivu kapitalnih zahtjeva i drugih dokumenta. Svaki od njih ima trošak s njima povezano. mislim da je sve to prihvatljivo za financijsku ekonomiju i mislim da je naša zadaća da izbjegnemo vrlo nasilni trošak, dakle nešto što ne možemo platiti dva puta za redom, posljedice financijske krize koja je 2008. godine došla i s jednim zamahom je urušila velik dio našeg gospodarstva. Mi ne možemo to više isplatiti E, prema e, procjenama 11 do 12% BDP-a novca poreznih obveznika je otišlo u e, održavanje banaka i to su platili prije svega zaposlenici. No moje pitanje je što ako se sutra ne uspijemo dogovoriti? Da li bi parlament onda trebao zadržati svoj glas o rješavanju banaka ili Ostalo nam je još četiri govornika. Povjereniče, niste mi htjeli odgovoriti na pitanje. Dakle, mislite da je ključno da ostvarimo sporazum e, sutra. Povjereniče, ako želite, moći ćete odgovoriti kasnije. Najprije, sada ću koncentrirati sva pitanja, zato što ako ne, nećemo stići. E, tako da najprije riječ ima gospodin Gosses. Euh, Gospodine Pevniće, pridružujem se onome što je rečeno, što se tiče komplimenata, upućeni vama, mislim da ste učinili vrlo dobar posao skupa s nama. Što se tiče završetka pregovora, Potpuno svačam da imate takav stav, nijedan drugi stav ne bi bio razuman, već da ste povjerenik koji e, ne misli na neuspjeh, budući da je sav vaš mandat e, bio usmjeren e, na dovršetku i posizanju određenih uspjeha i u tom postupku je i parlament sudjelovao, a koje su od javnog interesa. Ja vam želim jednostavno postaviti pitanje koje mi je penjao zastupnik e, Karas. Već ste odgovorili na neka, ja ću ih e, penjati što vjerodostojnije moguće. Dakle, e, postoje li kada se uvedu kriteriji na to pitanje ste malo odgovorili, je li komisija uzela obzir sve kvalitativne kriterije e, ili je li, jesu li postojali kriteriji koji su stavili na stranu, to je dakle što se tiče RTS-a, da li po stavu komisije RTS-i dobro odgovaraju želji zakonodavaca što se tiče primjenje plafona na bonusima, to je ono što je odmah htio pokazati, a vi ste već djelomično odgovorili na ta pitanja, ali možda biste mogli još to precizirati i mislim kao i vi da ne bi bilo razumno da se ta pravila ne mogu e, primjenjivati e, e, tako što dakle se usvoje svi ovi dokumenti. A sada dajem riječ gospođi Podimata. Htjela bih se pridružiti zahvalama na odličnim na odličnom radu te na odličnoj suradnji. Koju... I prije svega s ovim odborom. I sada se vraćam na grčki. Question. Eh, σε συνέχεια θεμάτων που έθιξαν και προηγούμενοι συνάδελφοι, imam dva pitanja, pitanja koja su sukladna svim onim pitanjima koje su postavili druge kolege, prije svega što se tiče E, odnosa u ovom ključnom sutrašnjem dijalogu u vezi sa e, SRM-om i sa fondom za rješavanje banaka. Svi doista želimo i nadamo se globalnom sporazumu. Viki Fond vas je malo prije pitala što bi Europski parlament trebao učiniti ukoliko e, se ne postigne dogovor. Pitanje koje ja želim postaviti jest mi dakle imamo razne mjere kojima možemo izvršiti jedinstven nadzor koji će početi od jeseni. I imamo i test testove, testove izdrživosti banaka na području Europske unije koji se provode. Mi se dakle izlažemo riziku da ako ne postignemo sutra dogovor o tome e, što se tiče dakle novog fonda i SSM-a da će ti e testovi ili biti povedani u kontekstu SSM-a, ali bez novih instrumenata, dakle novih mehanizama, novih fondova. Uzevši u obzir da cjelokupni mehanizam e, Europske bankarske unije u svojem želji da se nadiđe fragmentiranost e, bankarskog sustava Europske unije, da bi tako nešto dovelo do zapravo dodatne fragmentacije, a upravo je suprotno njena svrha. Kao drugo, gospodine Prvenić, uvijek ste govorili da postoji još jedan treći stup – te bankarske unije. Treći stup koji u srži se odnosi na jamstva za, zaštitu štenih pologa. U potpunosti smo zabravili na taj treći stup. E, stavili smo ga u potpunosti na stranu. Jeste li vi još spremni posvetiti pažnju u tom trećem stupu ili e, je on u potpunosti e, izuzet i Hvala. A sada riječ ima gospodin Klute iz e, GUA. Da, hvala. Čini se da je došlo do nesporazuma, ali to se razriješilo. Hvala kao prvo. Se želim priključiti zahvalama upućenima povjereniku. Ja sam e, smatram njegov rad vrlo uzornim u usporedbi sa drugim povjerenicima, vrlo konstruktivnim i, e, u vezi s mojim izvješćem mogu dakle to konkretno e, podržati kao stav i tu se želim također zahvaliti povjereniku na dobroj suradnji. Nadam se da ćemo u četvrtak izvješće što se tiče direktivne o platnim uslugama da ćemo ga dovršiti. Još imamo dvije stvari gdje se još malo razvijamo glavu. To je jedna posebna želja od strane Velike Britanije i jedna isto tako posebna želja od strane Njemačke. Tu još pregovaramo. Nadam se da ćemo to uspjeti. Želim još uputiti na jednu točku. U ovom sazivu parlamenta smo, zbog toga što smo imali mnogo posla veznih uz regulativu banaka i to je bilo potrebno, ali e, kad kad imam utisak koji proizlazi iz razgovora sa mnogim e, koji su time pogođeni, da postoji još dosta toga što moramo nadoknaditi kada radimo o osobama koje su privatno zaduženi. Postoje mnoge osobe koje su izgradile kuće, koje su vlasnici dućana, koji zbog e, financijske krize su zapale u dužničku krizu iz koje sada više nemaju izlaza. Dakle, možda bismo mogli još posebno za tu skupinu osoba razmisliti isto tako da na europskoj razini e, dovedemo e, propise u slučaju stečaja i da takvim osobama otvorimo neke nove perspektive. To je samo bila kratka napomena i jedna želja za idući saziv. Hvala. Hvala, a sada vrlo kratko gospodin Skinner, ali molim vas stvarno budite kratki jer neće povjerenik imati vremena za odgovor. Hvala. Mislim da prije pet godina kad ste došli da niste baš znali što vam je sve pred vama. Dakle, e, imali smo direktivu o e, nesolventnosti, to ste dobro odradili i nisam siguran o e, fondovima za novčana tržišta. Ne mogu se baš složiti da postoje kompromisi da se zabrani jedna strana poprilično homogenog proizvoda, te da postoje pričuve samo za C nervove, a ne za V nervove. Znam da vi pretpostavljate da biste vi to primjenjivali u tom kontekstu, dakle odnosite se samo na jednu stranu e, jednadžbe, ne mogu se baš s time složiti. Što se tiče računa građana, ja sam u potpunosti za to, mislim da je to jako važno da svaki građanin ima e, osnovne bankarske račune. To se potrebno u modernom e, društvu, ali ne bismo smjeli okrenuti ni leđa gotovini i postoji sve veći trend da, kojima se prisiljava ljude da plaćaju samo elektronskim transferima. I ako znači nemaju takve e, račune, onda to ne mogu. Mnogo ljudi zapravo više voli plaćati gotovinom, tako da mislim da bi smo trebali malo zaustaviti taj trend. I ako idemo na izbore, mislim da bi to jako puno naših e, glasača htjelo vidjeti i čuti. Hvala vam, a povjereniče, na vama red. Molim zastupnike parlamenta koji nisu imali vremena postaviti pitanja da ispričaju. Na bilateralnom razmjeni možemo nastaviti našu raspravu. Hvala Jean-Paul Gozesu, njegovim zahvalama. Odgovor na pitanje koje postavio u ime Otmara Karasa, koji je, bio, koji je snažno sudjelovao na izradi više dokumenta, moram reći da. Jedan od kvalitativnih kriterija je dovoljan kako bi se osobu koja ispunjava taj jedini kriterij uključilo u e, ovaj prijedlog regulative bonusa. Da, mislim da imamo sve kvalitativne kriterije koje je izradila e, EBA, ima ih 15, ja znam neke koji smatraju da je tih kriterija e, puno, čak i previše i kao drugo da, mislim da sa EBOM doista, mogu reći ozbiljno, iskreno smo mogli odgovoriti, a i striktno, e, da preuzmem vašu riječ, na volju zakonodavaca kojeg su izrazili na razini broj 1. I još jednom, ta razina ima za cilj, e, to jest upućena je prije svega preuzimateljima materijalnog rizika, dakle, e, a kada se radi o e, isplati e, njima, onda si možemo postaviti e, pitanja, a ja kao povjerenik moram Pitanje je da li smo trebali ići još i dalje. Ja kao povjerenik sam morao se držati onoga što je bilo napisano. Ima mogućnosti još izmijeniti te propise sa prve razine. Možda će to moj nasljednik moći učiniti kako bismo išli još i dalje i izvršili procjenu, ali ja mislim da mogu dogovoriti dakle, da na sva pitanja koje ste postavili u ime od Marakarasa. Hvala isto tako gospođi Polimati na njenoj prosudbi. Što se tiče mog temperamenta, ja ne mogu e, govoriti što će se dogoditi ako ne uspijemo. Ja bih htio sve učiniti da sutra uspijemo i prema vašim izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni. A isto tako bih htio javno reći da taj tekst o taj tekst rezolucije da je on da taj tekst o rješavanju banaka da je važan za vršenje rješavanja banaka, ali da je isto tako i dio strukture prevencije, e, strukture koju smo zajedno izgradili, da ćemo time e, smanjiti rizike stečaja ili rizike rješavanja na samo nekoliko slučajeva. Naravno, cilj nam je da uopće ne moramo e, dovoditi odluke o rješavanju banaka. Trebaju nam banke koje nemaju sukoba interesa, koje su bolje nadzirane, koje su kojima se bolje upravlja koje imaju bolji kapital. Sa, e, dakle, su samo isto tako e, direktive rješavanja banaka i sa zaštitom pologa. Ako se svi ti propisi striktno primjenjuju, a isto tako i dakle e, ovo ograničavanju bonusa da se ne preuzimaju nepotrebni rizici, da ćemo s time napraviti prevenciju sljedeće bankarske krize. I stoga mislim da pripremljena i promišljanja reparacija u naprijed, to jest popravak, da će nas koštati manje nego naknadni popravak. Što se tiče provođenja e, stres testova, koji se trenutno provode kako na razini EBE, tako i na razini Europske središnje banke. Mislim da to moramo baviti sa aktualnim instrumentima. Naravno, nadzor e, tek stupa na snagu 4. E, studenog. Ali, ako vidimo da je neka banka nestabilna ih nekoliko mjeseci, nećemo e, imati još operativni mehanizam za rješavanje banaka. Treba će to obraditi kao i do sada nekoliko banaka je već restrukturirano, dokapitalizirano. mnogo je napora učinjeno od strane banaka da se dokapitaliziraju i sva ta pitanja ćemo morati riješiti sa trenutnim alatima koje imamo. Što se tiče gospođe Podimate i njenog pitanja, imamo 28 nacionalnih eh, fondova za jamstva pologa u ovom tekstu u svom operativnom obliku sada ne postoji Europski fond za to, iako znam da su to mnogi e, si željeli, ali e, mi ćemo možda se moći vratiti na to nakon što provjerimo e, funkcioniranje tih 20 nešto svojih fondova. No oni su izgrađeni na temelju iste sekture, postoji dakle dosljednost, isto tako depozitori koji imaju manje od 100 tisuća eura imaju dakle jamstvo da se njihovi polozi neće dirati. Hvala vam na vašem angažmanu na ovom dokumentu. To je za mene vrlo važan dokument jer je to jedan od tih dokumenta u ovoj strukturi koju smo izgradili koji ima vrlo konkretnu građansku dimenziju za sve. Za sve, ne samo za najskromnije osobe koji su kad kad zabrinuti e, kako se upravlja sa e, tim velikim iznosom novca na drugim razinama. Ovdje imamo doista e, vrlo koristan dokument. Zatim postavili se pitanje prekomjernog zaduživanja. To nije usko povezano s tim, ali ja sam svjesna da tu postoji problem i ja sam spreman, gospodine, na temelju vaših sugestija i sa e, prije svega povjerenikom koji je zadužen za socijalna pitanja, možda da uspostavimo e, jednu, jednu, e, jedno razmišljanje da pogledamo kakvi su nacionalni sustavi koji postoje već E, s kojima se sprečava veterana zaduženost kućanstava i možda onda možemo razmisliti o europskom okviru za tu temu. No, naravno, to je isto tako još jedna posljedica krize i zasigurno nam je u interesu e, surađivati što se tiče svih sustava koji postoje u državi članice, možda napraviti njihovu procenu i zatim vidjeti postoji li potreba za dodatnim europskim okvirom. Hvala Petru Skinneru na eh, njegovom radu. Kada smo tražili kapitalne zalihe za mirovinske fondove, onda kao što znate Petru Skinneru, eh, ti fondovi se, eh, su, se temelje na, na garancijama, a ne na variabilnim iznosima. Mi smo rekli da ne želimo uvesti zabranu. Znam da smo mnogo razmišljali o tome, ali kada bismo to zabranili, to bi predstavilo pravi problem za više država članica Srpske unije. I za uzvrat, budući da nismo predložili tu zabranu, kao što je to učinjeno na drugim mjestima, ja sam predložio te kapitalne zalihe i e, gospodin Gozes nije spomenuo svoj amandman, ali ja sam bio spreman e, olakšati postizanje sporazuma tako da prihvatim amandmane koje je podnio Jean-Paul Gozes u sljedeću ovih pitanja. Hvala vam pomeniče. Ovo je zadnji put u ovom sazivu parlamenta da se ovaj odbor sastaje s vama. Bilo nam je velika čast i zadovoljstvo. I e, mislim da imamo dobru perspektivu da svi vidimo koliko je važan ovaj posao koji ste vi postigli u ovom sazivu parlamenta i doista vjerujem da ćemo od toga ubrati uh, plodove jer um, su Europi potrebna osoba poput vas. Hvala uspjenim provoditeljima. Sljedeći sastanak još nije uh, određen, još ćemo ga morati potvrditi. Hvala svima.